Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, izvolite sjesti. Moramo s mjesta započeti s radom. Dopustite najprije da pozdravim zastupnike i goste koji su došli na sastanak pododbora za sigurnost i obranu. Naš se sastanak kao i što je običajno emitira na internetu i jezici, prioritetni jezici su jezici punopravnih članova našeg odbora. Današnji i sutrašnji sastanak je, kao što vidite, dosta interesantan, a vrijeme koje imam na raspolaganju je ograničeno, tako da ću s mjesta preći na usvajanje dnevnog reda. Ukoliko nemate primjedbi, smatrat ću dnevni red usvojenim. Hvala. Sada imam čast, privilegij pozdraviti naše uvažene goste za ovaj prvi dio našeg dnevnog reda. A tu se radi o promatračkoj misiji Europske unije u Gruziji. To je doista specifična tema. Dopustite najprije da se da poštujem protokol, dakle pozdravljam eh, gospođu veleposlanicu Gruzije u, pri Europskoj uniji, Natali Šabrnadze koju već dobro poznajemo, ona je već e, došla na naše sastanke pod odbora. Dakle, do, došli gospođo veleposlanice. Na mojoj ljevoj strani je ravnatelj Kenneth direktor službe za planiranje i vođenje civilnih operacija EU-a pri Europskoj službi za vanjsko djelovanje. A na kraju, nipošto najmanje važna osoba. Radi se o načelniku, odnosno voditelju misije EUMMA pri Gruziji, Kestutisom Jankauskasom. Mi smo već bili u posjetu EUMM-u u Tbilisiju, no ovo je njegov prvi dolazak na sasnak našeg pododbora. Dakle, dame i gospodo, Želim vam dobrodošlicu. Najprije dajem riječ gospodinu Kenetu Dinu, zatim gospodinu Jankauskasu te Natali Šabanadze. Ova je tema dosta specifična, nećemo napraviti apsolutni pregled situacije u Gruziji, no računamo na vas ipak. najprije gospodin Din, imate riječ predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, najprije želim vam zahvaliti na toploj dobrodošlici i za mene je također čast predstaviti e, Europsku promatračku misiju od 12. mjesta 2015. godine gospodin e, Kavskas je voditelj misije OMM-a u Gruziji, ona je jako dobro obnaša svoju dužnost i čas mi što je on s nama. Gruzijska misija je jedna od najdužih misija koju vodimo, u biti ona je usvojena nakon eh, kolovoza 2008. u Gruziji, dakle to je pod pokroviteljstvom Europske unije, misija za ciljima dakle da se nadzire situacija na terenu od 2009. godine naša misija je u biti jedina međunarodna nadzorna misija u Gruziji i tome je tako sve do dana današnjeg. Gruzija je ključni element, e, odnosno i IUMM je u Gruziji ključni element stabilnosti i u cijeloj regiji i većina strana uvažava činjenicu da ova misija igra ključnu ulogu u tom nadzoru. Dopustite da vam dam samo jedan primjer koliko je važna ova misija i koliko njeno prisustvo predstavlja pozitivan element, e, pozitivnu stvar za Gruziju. Vjerojatno sjećate srpnja prošle godine kada je došlo do eskalacije napetosti oko određenog područja koji je bio zvan postavljanjem e, oznaka razgraničenja na granici. Tu smo imali sveću veću nazočnost e, naoružanih osoba, pored e, tih znakova razgraničenja i eskalacija je bila jako moguća. Misija je, naša misija je reagirala jako brzo i ne samo da smo nadzirali situaciju non stop, već smo e, nastojali uspostaviti dijalog i umiriti situaciju i na taj način smo odigrali ključnu ulogu kako ne bi došlo do eskalacije nasilja i puno gorih posljedica. Ovo je ključni način djelovanja naše misije. Naravno, tu se ne radi samo o postavljanju znakova razgraničenja, tu se radilo o ugrožavanju slobode kretanja i ugrožavanju e, života, odnosno izvora života ljudi koji su tu. E, naše, naša nazočnost također i umiruje sve e, ljude na terenu. Gruzija također uživa podršku svih država članica i isto tako E, dobiva jako visoko stručno osoblje. Dakle, predsjedavajuća, najljepša vam hvala na pružnoj prilici da vam se obratim, sada vam predajem riječ nazad. Hvala gospodinu ravatelju, sada predajem riječ Kistusu Jan Kauskasu, voditelju misije EOMM-a u Gruziji. Najljepša hvala, važena predsjedavajuća, dame i gospodo, zastupnici, za mene je velika čast biti danas na sastanku ovog pododbora i predstaviti rad EUMEMA u Gruziji. Veliko zadovoljstvo bilo susret neke od vas u Tbilisiju, povesti vas na obhodnje i nadamo se da ćete i dalje dolaziti u posjeti. Želim iskoristiti ovu prigodu da vam najprije izrazim zahvalu na podršci Europskog parlamenta i CPCC-a na svakodnevnim smjernicama i pomoći. Vjerujem da e, je EUMM i dalje ključan za stabilnost ne samo Gruzije, već i Južnog Kavkaza. Naša misija je jako važna za stabilnost regije Gruzije. Nadam se da će to gruzijska veleposlanica moći potvrditi. Razmišteni smo 2008. godine nakon e, sukoba i ostali smo nazočni, odnosno i dalje imamo dvije, više od 200 međunarodnih monitora. 2009. godine naša misija je jedina e, značajna međunarodna misija na terenu. Tada smo izvršili više od 50.000 tisuća obhodnja, operacije prikupljenja podataka i iz podnje, podnošenja izvješća. Prvenstveno radimo na takzvanom ABL, Administrative Boundary Lines, administrativna linija razgrančenja. dakle to je e, ter, razgraničenje teritorija koji je pod kontrolom Tbilisija. E, mi smo i dalje na terenu jer e, Rusija i dalje ne poštuje točku 5, 5 i 6 od, od međunarodnog sporazuma šest točaka, dakle moramo ostati na terenu. Imamo tri e, uredna na terenu koji su u blizini e, administrativne razgraničenja i bijela i oni moraju izvješćivati o incidentima, e, smiriti strasti kada je to potrebno, a isto tako i e, održavaju kontakt, svakodnevni kontakt sa civilima i nastoji uspostaviti povjerenje između strana u sukobu mi izbjegavamo dakle e, nepoznane informacije i izvješćujemo. Neki smatraju da je sedmogodišnja misija duga. Ja bi bio prvi koji bi bio, ja bi bio najsretniji kada bi naše prisustvo na terenu bilo suvišno. No, s obzirom kako se stvari razvijaju, još nismo do toga stigli, jer liječenje ovih e, ratnih rana je dugoročan proces dok i dalje tražimo dugoročno rješenje, nazočnost ove misije, po mom mišljenju, uspjeva pomoći pri održanju stabilnosti. Blisko surađujemo s obitelji EU-a na terenu, a to je izaslanstvo EU-a i specijalni izaslanik EU-a e za Južni Kavkaz. Trenutno na terenu situacija je mirna, ali istovremeno e, krhka, volatilna i može se brzo promijeniti. Dopustite da vam dam par ilustracija te situacije, problema s kojima se misija suočava i to će biti samo ilustracija onoga što može, što se može dogoditi ove ili sljedeće godine. Vjerojatno se sjećate napetosti uzduž, do kojih je došlo prošlog ljeta uzduž administrativne linije razgraničenja. Oni su se prvenstveno nalazili oko nepoznatih sela Citelubanija i Orčosanija. Napetosti izbile kada su vlasti Južne Osecije i e, ruske sigurnosne snage postavile e, oznake razgraničenja uzduž onog što nazivaju e, državnom granicom. To je bilo u blizini jako važnog, e, važne autoceste i e, plinovoda. Demonstranti, odnosno prosvjednici su se okupili i tu je bilo e, situacija u kojima poljoprivrednici nisu mogli doći do svog zemljišta koje su obrađivali godinama i te skupine s obiju strana su jako bile bliske jedne drugima, tako da je moglo e, doći do sukoba. Naša misija je bila non-stop nazočna, ali nije se radilo tu samo o non-stop nadzoru i monitoringu, već smo mi e, posredstvom hotline koji je radio koji je non-stop bio aktivan, e, dostavljali informacije, radili smo na E, koristili smo IPRM, IPRM dakle mehanizam za sprječavanje incidenata i na taj način smo održavali dijalog koji je omogućio da se napreduje u traženju prihvatljivih rješenja i Ovakve žalostne situacije ukazuju jasno da je potrebna naša nazočnost na terenu i tu se pokazuje isto tako da su nam potrebni dodatni resursi i sada mi razmišljamo što napraviti ako bi došlo do ovakvih problemačnih situacija istovremeno na više mjesta ili češće. Ja često idem u obhodnje i te obhodnje su jako dobra pružaju jednako dobru mogućnost da se stupi u kontakt s lokalnim stanovništvom i da se vidi s prve ruke što to znači živjeti blizu te linije razgraničenja. Prošle godine, a osobito prošlog ljeta, naša misija je zamijetila porast e, intenziteta vojnih vježbi i ne samo broj e, ljudstva veći i povećanje tehnologije i ljudi koji žive u blizini te linije razgraničenja su u permanentnom strahu od izbijanja sukoba, od pucnjave eksplozije. Mi smo i dalje jako oprezni jer novi čitav niz vojnih vježbi treba biti održan tijekom godine. Još jedna stvar koju stalno e, nadziremo je sloboda kretanja. Naime, stotine ljudi svakodnevno prelaze iz različitih e, razloga tu liniju razgrančenja. bilo se radi o obiteljskim vezama, o trgovini, o odlasku na pogreb, o obilasku groblja, liječenju, djece idu u školu i tako dalje, ali nažalost sloboda kretanja sve je e, više dovedeno pitanje iz godine u godinu. Ljudi su redovito zatvarani, imam, postoje brojne e, zabrane e, i tu se mogu vidjeti skoro svakodnevno naoružana lica na toj liniji razgraničenja. Koriste se jako složena, složeni instrumenti nadzora i sve to ugrožava miran život ljudi. Evo, na primjer, često vidimo da e, djeca koja idu u školu svakog jutra su spriječena, spriječava se djecu da idu svakog dana u školu. Ovi incidenti, dakle, instrumenti sprečavanja e, incidenata su, dakle, hotline koji je non stop aktivan, koji pozvezuje Tbilisi, Južnu Osetiju i Abkaziju. Aktivno se koristi, dakle, imamo tisuću e, aktivacija hotline godišnje, bilo da se radi o, odnosno prijava, dakle, bilo da se radi o vojnim vježbama, o zatvaranjima, o e, sanitarnim problemima i slično. Još jedan instrument koji koristimo jeste mehanizam zbirčavanja incidenata, to se nalazi na žarištu Južne Asvetije, e, Okupljamo sve dionike jednomjesečno i tu nastojimo zajedničkim snagama e, u suradnji s OSCE-om rješavati čitav niz praktičnih problema, bilo da se radi o vodi, o zatvaranju neslim osobama ili nečem drugom. to nam pomaže da e, rješavamo probleme. Inače, veći problemi se prijavljuju u Ženevi. U Ženevi gdje se četiri puta godišnje održavaju međunarodni razgovori. Imamo izvješća o sigurnosnoj situaciji u radnoj skupini 1, a to izvješće je temelj za razgovore, za vođenje razgovora u toj radnoj skupini. To je jedno izvješće koje mi radimo. Što se tiče situacije na terenu, naša misija trenutno e, rješava određen problem na terenu. Prošle godine smo e, izvršili takzvani pospak optimizacije koji je dodatno pojačao našu sposobnost analitičkog izvješivanja te pojačao našu mogućnost pružanja pomoći. Sada analiziramo kako tehnički učiniti, poboljšati naš e, nadzor. Trenutno e, se radi na izradi, na postavljanju granica, takozvanom postavljanju granica koje je sve učestalije. vjerojatno će doći do određenih e, lako može doći do, do izbijanja određenih žarišta, jer dovoljno da se postave neke oznake razgraničenja ili granične oznake ili da se nekog zatvori da dođe do problema. Zatim, postoji i nesigurnost glede dokumenata potrebnih za prelazak te e, linije razgraničenja. Želim također spomenuti i novi zakon, de facto zakon o stranim državljanima koji je usvojen u Abkaziji, a koji stupa na snagu 1. travnja i čiji bi e, utjecaj mogao biti dosta važan na brojno stanovništvo. Zatim, sporazum o savezu i integraciji sa Južnom Osetijom i sporazum o e, savezu i strateškoj suradnji sa Abhazijom. To su dva sporazuma koje je Ruska, Ruska federacija potpisala prošle godine. Oni e, sadržavaju određen broj pod sporazuma, neki su već potpisani, neke se, e, na nekima se radi i mi nadziremo tu situaciju i njen razvoj. S kojim izazovima smo suočeni? Pa, glavni je nedovoljan pristup e, Abhaziji i Južnoj Oseciji. Mi to rješamo tako što posežemo za svim drugim mogućim načinima da dođemo do informacija. Mi i dalje nastojimo dobiti pristup tim regijama koji bi za sve bio od koristi jer bi pomogao da se dođe do boljeg, bolje svijesti o stanju. E, kraj Gali IPRM-a, dakle mehanizma za sprečavanje incidenata koji je zaustavljen 2012. je drugi problem. To je blizu Južne Osecije. Odnosno iskustvo e, iz Južne Osecije pokazuje da je jako važno E, raditi na očuvanju dijaloga. Tako da se nadamo i zna, svjesni smo da su brojni međunarodni napori uloženi kako bi se taj mehanizam održao, odnosno oživio. Zatim tu su i politička pitanja, na primjer e, stalni napori Gruzije da e, napreduje ka euroatlantskim integracijama i odgovori na to pitanje. U na jesen 2016. godine imat ćemo e, izbore, a ne smijemo zaboraviti što se dešava u istočnoj e, Ukrajini, Siriji, Ruskoj federaciji, Turskoj, Armeniji i Azerbejdžanu. Sve to može imati utjecaj na e, sigurnosnu situaciju i općenito stabilnost na terenu. Imajući sve ove izazove na umu, doprinos ove misije stabilnosti na terenu i dalje je od ključnog značaja na određen način mi održamo stabilnost e, za promjene koje Europska unija promovira u Gruziji. Dopustite da vam zahvalim na vašem zanimanju, podršci i ponovno vas srdačno želim pozvati da dođete u Gruziju i vidite vlastim očima kako stvari napreduju naša misija može vam pružiti pomoć za taj put i e, rado ćemo vas dočekati i povesti s nama na obhodnju. Najljepša hvala, spreman sam odgovoriti na pitanja. Hvala vam lijepa. Sigurna sam da su zastupnici spremni imati s vama razmjenu gledišta malo kasnije. Želim vas, želim vas obavijestiti o tome da su koordinatori odbora SEDE odlučili pokrenuti jednu inicijativu da se pošalje delegacija pod odbora za obranu u Gruziju, što bi se trebalo dogoditi krajem svibnja. Dakle, u Tirkiznom tjednu u svibnju posjetit ćemo Gruziju, te ćemo te računam na zastupnike da će sudjelovati u toj delegaciji. I sada mi dopustite da predam riječ eh, njenoj ekscelenciji, gospođi Nataliji Sabanaci. Hvala vam lijepa. Hvala vam na ovoj prilici da ovdje mogu biti s vama danas. Gospođo predsjedavajuća, želim vama posebno zahvaliti. Vi ste e, pružili mi veliku podršku i dopustili ste meni kao predstavnici Gruzije da se obratim vama na ovom pododboru. I to je za nas vrlo važno zato što je nažalost sigurnost nešto što mi ne možemo smatrati samo po sebi razumljivim. Ja sam ovdje zbog dva razloga. Kao prvo, želim reći da sam zahvalna ja, ali isto tako da je zahvalna i moja vlada Europske unije, zbog misije za nadziranje i ne smijemo podcjenjivati važnost te misije za sigurnost moje zemlje. Isto tako želim izraziti e, zahvalu E, za rad gospodina Jankauskasa, voditelja misije eomm koji je bio jako učinkovit i dobar voditelj te misije. On je ostao nepristran i e, kao takva misija je dalje nepristrana te je to nešto što se u su jako cijeni. Isto tako želim iskoristiti ovu priliku i još jednom vas podsjetiti koliko je važna ova misija EUMM. Prisustvo i djelatnosti ove misije imaju utjecaj koji nadilaze granice Gruzije. U ovom ozaču gdje se sve više ugrožava sigurnost kako na jugu, tako i na istoku Europe, misije poput eumm su ključni instrumenti koji stoje na raspolaganju Europske unije ako ona želi učiniti, ako ona želi imati ulogu globalnog e, sigurnosnog aktera. Ova je odluka za tu misiju donesena u jako kratkom roku nakon 2008. i u rekordnom vremenu je došlo do razmišljanja terenu. Došlo je do jasne, jasnog znaka podrške koju Europska unija pokazuje Gruziji i pokazala se važnost koju Europska unija prilaže sigurnosti u toj regiji. Sa prisustvom EUMM-a E, uloga Europske unije i uloga Europske kao sigurnosnog aktera je porasla u cijeloj toj regiji. Vlada Gruzije jako cijeni brz odgovor e, s kojim je Europska unija reagirala na krizu iz 2008. godine i na naknadnu stabilizaciju e, za koju je EUMM dao svoj doprinos kraj misije eumm a i OSSS-a zbog ruskog veta doveli se do toga da je na kraju ostala samo misija eumm a i samo je ona imala mandat i mogućnosti da provjeri činjenice i aktualne događaje. Kao što smo danas čuli, doista dolazi do događaja i razvoja dolazi do militarizacije kako Abhazije, tako i Osetije, to se nastavlja s velikom brzinom. E, isto tako se uspostavljaju e, ograde na crti razgraničavanja i oni postavljaju isto tako tamo jedinice. To ne samo da ugrožava život lokalnog stanovništva, već isto tako i smanjuje kontakte među osobama te smanjuje potencijalne prednosti mjera za izgrađivanje povjerenja koje bi se mogle poduzeti kako bi se poboljšao život lokalnog stanovništva i naravno kako bi se na kraju našlo rješenje za taj sukob. Strane su snage razmještene i to u velikom broju. E, zapravo su na udaljenost koja se može prijeći hodom od e, autoceste koja se nalazi na tom dijelu. E, mi smo jako ranjivi, izloženi smo ruskoj agresiji. Gruzija pokušava nastaviti sa političkim životom i pokušava razvijeti dalje svoje prioritete sa oružjem koje nam je prisunjeno na glavu. I e, prisustvo EUMM-a je zasigurno pomoglo Gruziji da nastavi sa europskim programom. Moja vlada je opetovano pokazala da nema namjere odgovarati na provokacije i vrlo je pažljiva u tome da učini sve što može kako bi smanjila ovaj deficit e, sigurnosti u regiji, a ne pogoršala još taj deficit. EOMM je tu jako važan, e, ta misija ima mandat upravo da procijeni rizik i neprijateljstva i da doprinosi dugoročnoj stabilnosti. Mislim da ta misija ispunjava svoje ciljeve koje si je zadala zato što je e, iako naravno je spriječena da u potpunosti provede svoj mandat i da promatra situaciju s obje strane te razgraničenja. Ovo je jedini međunarodni instrument koji je sposoban da brzo i učinkovito reagira na incidente koji mogu dovesti do daljnje destabilizacije situacije. To uključuje i e, ilegalna pritvaranja, e, pucnjave, otmice, e, kao što je spomenuto, to su nažalost događaje koje se događaju i to redovito. To je često vezano uz prijelaz administrativne centra razgraničavanja i to je zapravo postupak koji se zlouporabljuje kako bi se dovelo do dodatnih napetosti. LMM e zajedno sa e, OSSS-om e, isto tako sudjeluje u IPRM-u i oni vode isto tako i hotline koji je već spomenuti koji je bilo važan za lokalno prisustvo. Ali nažalost Gali IPRM nije još u potpunosti uspio ispuniti svoje kapacitete i to se pokušava još učiniti. Isto tako imamo i međunarodne rasprave, to je glavni instrument kako bi se pronašlo rješenje za sukob i kako bi se o tome zvalo na visokoj razini. Informacije koje nam pruža MMM sve strane smatraju nepristranim um, i činjeničnim i to je od nepocijenjive vrijednosti u tom postupku. Taj postupak je važan, um, neovisno o tome hoće li doći ubrzo do rješenja. Na taj način, na neki način um, upravljamo tim sukobom, a i smanjujemo rizike koji su s njima vezane. Ženevski razgovori e, razmatraju sigurnosnu situaciju u Abhaziji i u drugim regijama i e, reagiraju na najosnovnije potrebe. Što se tiče krajnjeg dogovora, postoje mnogi čimbenici koji će na to utjecati, naravno, prije svega geopolitički interesi raznih dionika i to posebice, ako mogla bi se usuditi reći, jednog dionika. Jedan od najvećih izazova EOMM-a je već spomenuto, to je e, sprečavanje pristupa okupiranim regijama. Mi se nadamo da će se to promijeniti u budućnosti, ali istodobno to je podsjetnik Europske unije, ali i međunarodnoj zajednici, da Rusija i dalje krši sporazum o prekidu vatre iz 2008. godine u kojoj je Europska unija posjedovala. širi kontekst i sigurna situacija u toj regiji također su već pomenuti. Mislim da je važno i ovdje to još jednom naglasiti. EUMM je jedan od najvažnijih sigurnosnih instrumenta koji postoji u europskoj politici susjedstva je sigurnost jedan od prioriteta, dakle jedan od područja gdje Europska unija želi imati više instrumenta i razviti više mehanizama i ja vjerujem da je EUMM dobar primjer jednog takvog instrumenta. A uzavši obzir sve veće sigurnosne rizike za koje svi znamo i ne moram tu detaljno o tome govoriti, mislim da misije poput EUMM-a treba još dodatno jačati i dodatno razviti. Hvala vam. Madame, thank you very much. Hvala vam, gospođo. E, ovaj sastanak održavamo zajedno sa interparlamentarnom delegacijom za Gruziju, Azerbajdžan i Armeniju i Europsku uniju. Zadovoljstvo mi je pozdraviti predsjednika delegacije, gospodina Karima. Gospodine Karima, izvolite, imate riječ. Gospođo predsjednice, kolege, e, gospođo veleposlanice, dobro jutro. Hvala vam lijepa što ste mi omogućili da dođem i da sudjelujem u današnjoj razmjeni gledišta. I ja mogu reći, mogu dati svoj direktni osobni doprinos zato što sam iz prve ruke vidio e, važni rad i važni doprinos koji trenutno daje Europska misija za nadziranje u Gruziju i svakako bih naglasio to da ohrabljujem kolege da posjete Gruziju i da se pridruže isto tako e, tom posjedu kako bi vidjeli rad misije Prošlog lipnja sam imao priliku posjetiti administrativnu crtu ograničenja i vidio sam kako e, stručnjaci iz EUMM-a vrše svoj rad na terenu. Također mi je bilo moguće izravno vlastnim očima vidjeti kako točno izgleda situacija na administrativnoj crti razgraničenja s Abhazijom. E, imamo i dalje rane koje su tamo još od prošlih sukoba, e, to svi jasno mogu vidjeti, a vidimo i da se nastavlja okupacija. Ono što je bilo jest i bit će gruzijski, teritorij. To nisu slike koje se lako daju zaboraviti, prepostavljam, ali kada sam tamo stajao i kada sam vidio kako e, rusko osoblje mi gleda u oči, e, onda sam zapravo se sjetio da je to sve trebalo biti razdoblje koje je iza nama, a nažalost i danas još aktualno. Ja želim naglasiti stav Europske unije da se mi zalažemo za teritorijalni integritet Gruzije. Isto tako moram reći da sam jako zabrinut zbog daljnjeg e, procesa podizanja granica, kao što je i općenito cijela naša unija. To ima devastirajuće učinke na lokalno stanovništvo, i dovodi do toga da mnoge osobe postanu prognanicima. Svakim danom koji prolaze, koji prolazi, um, taj kontakt sa tim okolnim regijama slabi. I Europska misija za nadziranje daje određenu snagu stanovništvu u tim okolnim regijama i neku vrstu povjerenja da barem netko prati njihovu sigurnost. I istina je da kroz rad EUMM-a možemo i dalje imati informacije o aktualnim razvojima u regiji. Kao što sam već prije rekao, doista mislim da je vrijeme da Rusija ispuni svoje obveze u skladu sa e, sporazumom o prekidu vatre iz 12. E, 2008. godine i e, u skladu sa dokumentom iz rujna 2008. godine kako bi dopustila EUMM-u da pristupi okupiranim područjima. Voditelj EUMM-a i veleposlanica su već to i rekli prije mene. Uzeći se to u obzir, mislim da moramo posebno pohvaliti gruzijske vlasti e, u tome što održavaju kontakt sa stanovišom koje živi u okupiranim regijama, bilo u Oseti ili u Abhaziji, tako što ne priznavaju ta područja, već i dalje pokušavaju biti tamo politički prisutni. Sada je na susakonodavcima da konačno govore i o onom pitanju ukidanja vize. E, Gruzija zaslužuje ukidanje viznog režima i to bi još i više doprinjelo kontaktu između osoba, uključujući i za gruzijsko štamišlo koje trenutno živi u okupiranim regijama. Isto tako želim naglasiti što je rekao predsjednik Europskog vijeća prošli tjedan na svom sastanku sa predsjednikom vlade Gruzije. Europska unija će i dalje nastaviti pružati potpunu podršku teritorijalnom integritetu Gruzije u skladu sa međunarodno priznatim granicama. I s tim u vezi ja želim u potpunosti podržati misiju LMM e zbog njihovog e, vrlo važnog rada i zahvaljujem vam što radite u vrlo teškim okolnostima. Te vam želim i puno uspjeha u budućnosti u okviru vaše misije. Hvala vam, gospođo predsjednice. Hvala vam, gospodine Karime. Ja se želim pridružiti vašem apelu za ukidanje viznog režima za Gruziju. To je izuzetno važno. I naravno da je moje moja osobna procjena o tome kako radi EOMM slična i e, onome što su rekli već prethodni govenici. Sada otvaram e, našu raspravu. Možete postavljati pitanja. Ljubavno vas želim podsjetiti na vremenska ograničenja, dakle molim vas da se ograničite u vašim izlaganjima. Ne bih htjela da moram nametnuti točno određeno vrijeme za govor, ali molim vas da budete kratki. Prvo riječ ima Mihael Galer, koordinator EPP-a. Da, hvala vam lijepa, gospođo predsjednice, hvala vam gospodine Kaukase, Jan Kaukase, hvala vam gospođo veliposlanice Šabanace, hvala vam kolega Karim. Mislim da u središnjim stankama ovdje u našem parlamentu ima, imamo jasno mišljenje o, o situaciji u toj zemlji i o tome kako za naša podrška toj misiji koju tamo imamo već nekoliko godina i nažalost ja uzevši u obzir situaciju ne mogu očekivati da će Rusija u bilo kojem obliku imati neki prijateljski pristup u budućnosti. I zbog toga mislim da je važno da i dalje budemo prisutni na terenu i da tako uspijemo ostvariti transparentnost koliko je to moguće u tim uvjetima i da uvijek iznova zahtijevamo ono što je zapravo Rusija već i potpisala. Gospodin Jan je rekao da se stvari, da stvari napreduju, ali da sam sarkastičan, onda bih rekao da e, se zapravo samo e, ti natpisi kreću, da samo ti natpisi napreduju, Moje pitanje je, možete li mi reći e, koja bi to bila kvadratura, o koliko kvadratnih kilometara se tu radi? Dakle, kada se radi o tom području na kojem je sada Rusija proširila svoju kontrolu i koliko e, je ljudi trenutno od toga pogođeno. I isto tako je rečeno da se pokušavaju održavati kontakti sa stanovništvom u okupiranim područjima, ali kako da se ja to predočim? Dakle, koliko osoba prelaze na tim e, prijelaznim točkama, koliko mogu svaki dan prijeći s jedne na drugu stranu ili, se, ili je to ovisno o dobroj volji onih koji tamo kontroliraju ta, te točke prijelaza. I oni koji možda pristižu iz tih okupiranih područja u Gruziju, može li se njih upitati kako izgleda situacija na tom području? Odakle zapravo gruzijske vlasti dobivaju eh, informacije koje imaju o e, trenutnoj situaciji na tim područjima. To bi bilo ono što me zanima, a naravno političko pitanje na kraju je dalje isto. Ta neponošljiva situacija, je li ona drugačija s naše strane? Dakle, možda da e, osobne sankcije nametnemo konkretnim osobama koji tamo vrše na ilegalan način taj posao. Možda bi to bilo političko pitanje da možda imamo i sustav sa sankcijama za konkretne osobe koji se tamo nalaze. Hvala. Hvala vam, gospodin Eugen Freud. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. I ja bih htio zahvaliti gospođi i gospodinu na panelu na njihovim vrlo zanimljivim komentarima. Nama je uvijek zanimljivo čuti informacije o tim, znači, tim sukobima koji su već takvi dulji niz godina. Mi za njih čujemo samo kada se, kada se tamo nešto novo dogodi, kada oni nastanu. Evo upravo sam došao iz Palestine i tamo je relativno miro, ali čim situacija eksplodira ili eskalira, onda političari, medija, svi odmah odu tamo i pogledaju se to pobliže. Ali mi ne želimo da te krize eskaliraju i naravno to možemo primijeniti na Gruziju. želim postaviti jedno konkretno pitanje, kada sam sada saslušao gospodina Jan Kaukaska i gospođu Šabanace, na neki način mi se čini da sam čuo pomalo različito gledište na to kako se tamo odvija situacija. I to je ono što ste vi dakle, rekli, dakle svaki dan školarci, poljoprivrednici prelaze granicu i niste to prikazali kao da je to za njih velik problem, barem prema onome što ste rekli, njih se ne pretražuje, njih se ne ispituje, oni samo prelaze preko, preko te granice, to je barem bio moj utisak. A gospođa Šabanac je rekla da je to opasno, da je teško prijeći s jedne strane na drugu. A mene zanima kao prvo imali graničnih prijelaza koji se izbliza prate ili e, se osobe kreću iz jednog sela u drugo selo preko nekih malih e, e, puteva. Ja bih htio dobiti konkretnu sliku o tome kako izgleda taj prijelazak s jedne strane na drugu. Hvala. Thank you. Hvala. Jurek, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Prije svega, htio bih zahvaliti i čestitati vama na uspjehu i postignućima ove promatračke misije. Ja sam posjetio samu e, liniju razgraničenja i mogao sam vidjeti iz prve ruke na svoje oči ono što se doista događa u Gruziji. Međutim, e, ne možemo vidjeti ono što se događa s druge strane linije razgraničenja i e, linije prekida vatre. Isto tako hvala i veleposlanici. Imam tri pitanja. Prvo, čuli smo što se dogodilo nakon ratnog sukoba. Došlo je do etničkih e, izmjena i moje pitanje je traju li još uvijek e, ti procesi u dva okupirana područja. Zatim e, drugo, prošle godine gruzijske vlasti su nas obavijestile o ostvarenim kontaktima sa Abhazijom, e, govorili se nam o nekim investicijama, međutim odnosima i ono što mene interesira, gospođo veleposlanice, kakav je društveni život e, u, odnosno kakvo je javno mnjenje e, u pogledu Abhazije? Jesu li neki ljudi, dionici zainteresirani u e, Abhaziji da dođe do ujedinjenja, ponovnog ujedinjenja sa Gruzijom? Znači kakvo je javno mnjenje, kakav je sentiment u toj odmetnutoj regiji? Zatim, gospodine Janskauk, Kauska, za vas imam još jedno pitanje. E, spomenuli ste da u Abhaziji bi, će postojati određena regulacija za strance, neka vrsta kontrole za strance. Možete li nam objasniti što bi to u praksi točno značilo i kako bi to u praksi izgledalo? Hvala. E, hvala, izvolite gospodine Kristijan Heller. Hvala lijepa. Prije nego što postavim svoje pitanje, želim gospođi veleposlanici reći da je parlament e, vrlo pozitivno ocijenio ovo brzo uspostavljanje misije u Gruziji, ali jedan od naših zadataka je, je i evaluacija načina na koji se provodi ta misija. I moje sljedeće pitanje zato ide e, i usmjereno gospodinu Jankauskasu, ali i gospodinu Dinu u provedbi ove misije je je objavljen e, javni natječaj e, za naftu i automobile. I kao što znamo bili su potrebni mjeseci da se ta nabava provede zato što su pravila javne nabave bila jako komplicirana i prema našim saznanjima gotovo godinu dana je trajao taj proces uspostavljanja, stvarnog uspostavljanja misije. Ovaj odbora i Europski parlament e, je za vrijeme pregovora o proračunu zauzeo stav e, da bismo trebali imati posebna pravila za javnu nabavu kad se radi o civilnim misijama, posebice o civilnim misijama koje imaju tako, e, tako veliku važnost i veliku praktičnu važnost, znači prisutnost na samoj granici i na liniji razgraničenja je vrlo važan element. E, s tim u vezi koje su vaše stajališta e, u vezi s ovim e, pravilima javne nabave kojima ste se morali pokoriti i kakve zaključke ste izvukli iz tog iskustva? Hvala, gospodin Jaromir Štetina. Hvala, hvala vam što ste mi dali riječ. Dozvolite mi da vam postavim eh, dvije, dva pitanja. A, bilo tko od vas može odgovoriti na njih. Evo prvog pitanja. Znači, imamo tri eh, velika eh, cjevovoda, veliki plinovod e, Bakut Bilisi, Zatim imamo veliki naftovod e, Baku Supsa i zatim e, e, treći veliki cjevovod koji vodi prema Turskoj. Znači taj posljednji veliki plinovod služi za opskrbu naftovod služi za opskrbu brojnih e, država članica Europske unije kad se radi o nafti. Znači moje pitanje se znači odnosi kako e, se jamči sigurnost e, tih velikih naftovoda i plinovoda. Zatim, više puta je ovdje rečeno da je teško nadzirati situaciji u Južnoj Osetiji. Ono što mene zanima jest postoji li način za pregovore sa administracijom u Cimvaliju i sa ruskom stranom u pogledu teritorija Južne Osetije. Iako su oni odbili kontakt, kako su to opravdali? Thank Modi. Hvala, gospođa Modi. Oh. Okay. <laughs> I'm sorry. So I was just explaining. Oprostite, upravo e, sam e, htjela Andrija zamoliti da se javi u moje ime, zato što moram ići na sastanak jednog drugog odbora. E, prije svega htjela sam se osvrnuti na, odnosno zapravo ponoviti ono što je već rečeno, a to su čestitke na obavljenom radu. Aj, Isto tako slažem se s onim što je rekao Sažed i drugi u pogledu liberalizacije viznog režima. I na kraju imam pitanje. ima li misija neke zahtjeve od nas kao parlamentaraca, posebice u pogledu onoga o čemu je vedela poslanica govorila, kad se znači radi o prekograničnim kontaktima, odnosno kontaktima preko linije razgraničenja, e, odnosno jačanju tih e, veza između dvaju zajednica. Hvala lijepa. Ovo je bilo posljednje javljanje za riječ i sada ću zamoliti paneliste da istim redom odgovore na pitanja. Gospodine Din, imate riječ. Hvala lijepa. E, prvo ću možda odgovoriti na pitanje gospodina Donžona u pogledu e, javne nabave. E, to u svakom slučaju veliki izazov zato što su pravila takva kakva jesu, vrlo su stroga i na neki način nas ograničavaju. Međutim, ova misija je bila malo drugčija od svih ostalih. E, imamo znači e, misiju od 1. listopada 2008. godine i e, mi smo stigli na teren 22 dana nakon što se postigao sporazum o provedbenim mjerama i to smo uspjeli učiniti zato što su države članice dale materijal konkretni i to vrlo na vrlo brzo znači materijal vozila ljudstvo i tako dalje Međutim, od 2008. komisija je izmijenila svoje instrumente, kao što znate postoji takozvani prekovarački postupak gdje su prilagođena pravila javne nabave, gdje znači su razdoblja raspisivanja natječaja kraća. Isto tako imamo čitav niz okvirnih ugovora koji nam omogućuju da provodimo direktnu nabavu e, naravno uz poštivanje svih e, financijskih e, pravila Isto tako e, imamo sada skladište koje nije u potpunosti svrsishodno, nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti ga uspjeti proširiti i povećati mu kapacitete kako bi ono bilo sposobno e, prihvatiti naša vozila i opremu i e, kako bi ih mogli tamo skladištiti. Isto tako mi pokušavamo osigurati da ova i misija ima E, oklopna vozila e, koja su nam zaista potrebna za tu misiju, ali budući da imamo deset različitih misija, to nije uvijek jednostavno. Iz praktičkog e, stanovišta, odnosno na praktičkoj razini smo su se odvile neke promjene e, u pravilima koje su nam omogućile e, raspoređivanje na mnogo brži način e, nego što je to učinjeno 2008. godine. Hvala, gospodin Jankauskas. Hvala lijepa. Prije svega odgovorit ću na pitanju na pitanje o e, učinku e, događaja prošlog ljeta, znači što se točno dogodilo u selima Lubani i Orčusani, da li smo svjesni razmjera e, tih događaja. Mi u ovom trenutku pokušamo doći do svakog građanina na kojeg se to odnosilo. Mislimo da je to utjecalo na 153 tri e, seljana koji su prije 2008. i nakon 2008. pa sve do prošlog ljeta e, imali e, neka zemljišta koja su obrađivali. Radi se o 58 hektara i e, to je e, uz autoput Tbilisi Gori. Možete vidjeti to zemljišta e, dok se vozite po tom autoputu. I ono što se dogodilo, linija se pomaknula za 1,2 km južno prema autoputu. Je li, odnosno nije se promijenila sama linija pomaknula, nego su se znakovi razgraničenja pomaknuli. A zatim e, što se tiče linije e, iz e, sa karte iz 1984. Znakovlje je Znakovlje je pomaknuto, a mislim druga strana se referira na tu granicu iz 84. A nakon e, razgovora i aktivacije e, žarišnih točaka i nakon nekih rasprava e, mi smo omogućili tim ljudima da provedu žetvu, ali od prvog studenog prošle godine izgubili su pristup tim krajevima. Znači za ljude kojima je život ovisio o toj zemlji, na njih je to imalo izravnog učinka naravno. Isto tako brojne su pitanja postavljena e, u pogledu prelazaka i žao mi je što sam e, vam dao krivu sliku, ali da ljudi prelaze e, liniju razgraničenja. U Južnoj Oseti smo zabilježili preko 400 prelazaka svaki dan, a u Abhaziji je broj tih prelazaka još i veći. Svakog dana dvije do tri tisuće osoba prijeđe tu granicu koji putuju na posao. U Južnoj Osetiji postoji jedna, jedan veliki prijelaz i samo ljudi koji su sami odabrali živjeti u Južnoj Osetiji, u dolini Ahalgori, su zatražili dozvole, nisu ih još dobili, oni su ih dobili, ali radi se samo o ljudima koji su e, zatražili, konkretno zatražili da žive tamo. E, znači te su im dozvole izdane na godinu dana. E, određen broj tih dozvola je istekao prošle godine, određen broj će ih isteći ove godine i nismo sigurni koliko će dugo oni moći produljivati te dozvole, hoće li ih moći, što će biti s time. Zatim postoje dva manja prijelaza za samo isključivo lokalnu upotrebu, a pristup e, Južnoj Osetiji za sve druge u potpunosti ograničen. E, situacija je malo drugčija u Abhaziji, ali morate imati posebne dokumente za prijelazak e, linije razgraničenja. I u pokrajini Gali nemaju sve osobe propisne isprave e, i mnogi su ljudi pokušali e, prijeći Inguri rijeku na nedozvoljenim prijelazima. Jednom se žena utopila u toj rijeci dok je pokušavala prijeći liniju. A ako prelazite na nekontroliranim prijelazima, e, s druge strane će vas sačekati vojno sigurnosno osoblje, e, bit ćete u pritvoru i platit ćete kaznu. Zatim, što se tiče školske djece, djece redovito se dešava da ih se zaustavlja i ne e, dozvoljava im se da odu u školu i tada mi aktiviramo našu telefonsku liniju i pokušavamo intervenirati e, broj djece koje moraju prelaziti administrativnu liniju razgraničenja da idu u školu svake godine opada i to postaje sve teže i teže. Zatim određen broj ljudi prelazi e, liniju razgraničenja kako bi posjećivalo groblja. E, tradicionalno se groblja posjećuju oko uskrsa. Mi se s tim problemom isto tako pokušavamo baviti svake godine, pokušavamo pomoći tim ljudima. Isto tako e, primjerice na liniji u južnoj Osetiji u području gdje se lako može prijeći linija na 55 km je postavljena su postavljene barikade raznih vrsta koje iznimno otežavaju prelazak. Zatim što se tiče zakona o strancima, e, tek smo nedavno započeli analizu e, nacrta. E, taj zakon stupa na snagu 1. travnja, ali iz nacrta zakona smo uspjeli ustanoviti da ljudi koji nisu građani Abhazije neće imati pravo glasovati niti na nacionalnim niti na lokalnim izborima. Veliki problem će biti vlasništvo nad zemljištem i nekretninama koje nije pokriveno nijednom uredbom u toj u tom zakonu. Zatim što se tiče postupaka javne nabave i raspisivanja natječaja, mi smo se do sada držali svih pravila, ali to nije utjecalo na naše operacije. Zatim e, pitanje nadziremo li e, naftovode i plinovode. E, što se tiče naftovoda Baku Supsa, upravo tamo jest prošlog, prošlog ljeta postavljen jedan od znakova. To je naftovod kojim upravlja E, British Petroleum i to poduzeće nadzire taj svoj naftovod. E, na određenim segmentima naftovoda imaju e, veću potrebu za nadzorom, u nekima manju, ali njih morate pitati kako se to odvija. Što se tiče kontakta, kontakata sa Južnom Osetijom, odnosno s Rusijom, E, postoje određene prilike koje se otvaraju i dijalog na lokalnoj razini se provodi i postoji e, i to preko naše telefonske linije. Isto tako se sastajamo jednom mjesečno u okviru IPRM-ova i u Ženevi. Znači dijalog se provodi, mi e, razgovaramo s njima i to nam pomaže da riješimo neka pitanja, ali kao što ste s pravom ustanovili, napredak jest zaista ograničen. Hvala gospodine Jan Kauskas. E, gospođo veleposlanice, izvolite. Hvala vam na vrlo zanimljivim pitanjima. E, kratko ću se osvrnuti na prelaske. Da, u principu se slažem sko sa gospodom. E, što se nas tiče, e, smatramo da su prelasci e, vrlo komplicirani, do njih dolazi, ali često se radi o ponižavajućim postupcima koji su izvor potencijalnih incidenata. Jedna stvar koju ste vi spomenuli, znači dokumenti koji su istekli, još uvijek se prihvaćaju, nikada ne znate kad ćete se ta situacija um, promijeniti kada će neko biti zadržan zato što mu dokument više ne vrijedi. Radi se o vrlo fragilnoj situaciji gdje bilo koji incident može imati uh, eksplozivni uh, učinak. Uh, u idealnim uvjetima E, kada bi e, ta takozvana granica bila fleksibilnija i kada bi se lakše prelazilo, e, konflikt bi bio sasvim drugačije prirode. Ovdje je problem što postoji fizička, fizičko razgraničenje i postoji budljikava žica između dvaju zajednica, ali kada bi ljudi se slobodnije kretali između tih dviju strana, mislim da bi to imalo veliki transformacijski učinak na ovaj konflikt, a ovime situacijom koja sad sada ima, e, e, jaz se samo povećava. Što se tiče e, raspoloženja javnog mnjenja u okupiranim područjima, spomenuli ste Abhaziju i pitali kako je tamo raspoloženje u javnosti, meni je to naravno teško reći sa sigurnošću, ali naša politika za cilj ima E, razgovor i kontakt i naša politika za cilj ima da stvorimo e, dionike partnere u Abhaziji i Južnoj Osetiji koji bi bili zainteresirani za stvaranje neke vrste zajednice, saveza sa Gruzijom e, kako bi se oni u skladu sa međunarodnim e, propisima e, prepoznali kao građani normalne države. Postoje različiti načini na koje to pokušavamo e, napraviti, imamo razne komunikacijske kanale i razne načine na koje pokušavamo doprijeti do njih da im pokažemo kako se Gruzija razvija i na koji način su prioriteti euroatlantskih integracija transformirali čitavu naciju i pokušavamo tu atraktivnost prikazati i našim građanima na drugoj strani tih linija razgraničenja a isto tako svi znakovi, sve poruke koje dobivamo od Europske unije su jasan znak da Europska unija ima povjerenja u Gruziju i napredak koji postižemo, a to nam pomaže za jačanje i izgradnju povjerenja kod naših građana s druge strane linije razgraničenja. Kada su potpisani, odnosno kad smo raspravljali o takozvanim e, ugovorima o integraciji, u Abhaziji i Južnoj Osetiji smo čuli različite reakcije. U Abhaziji je e, stanovništvo bilo podijeljeno, bilo je naravno i negativnih reakcija na ove sporazume. Za mnoge mnogi su mislili da smo da, da se radi o pretjerivanju i da je to korak dalje, korak naprijed prema e, potpunoj integraciji Abhazije u Rusku federaciju. Međutim, naknadni sporazumi, e, odnosno pod e, ugovori o kojima se sada raspravlja i koji se sada potpisuju, e, donose nova pravila i zato imamo razloga za zabrinutost da se zaista radi o de facto pripojenju kada to bude sve na snazi, vidjet ćemo, ali zaista nas zaprinjava. Zatim što se tiče etničkog čišćenja, etničko čišćenje e, se je dogodilo posebice e, u gruzijskim selima koja su namjerno uništena i spaljena i nemamo nikakav, e, nismo nikakav napredak postigli u pogledu povratka gruzijaca, tih gruzijaca na, u svoje domove. I to je jedan od velikih kamena spoticanja u Ženevi mm, Nažalost, to podizanje granica koje, o kojem govorimo ne pomaže ovoj situaciji, nego dolazi do dolazi do e, rizika da će dodatni ljudi biti prognani, odnosno razmješteni, raseljeni i pogotovo kada se događa da ljudi više nemaju pristup u svojem zemljištu. Dogodilo se jednoj obitelji da su se probudili ujutro i našli su ogradu u svojem dvorištu Neke su isto tako obitelji bile prisiljene napustiti svoje domove i zbog ovih najnedavnijih e, događanja. U Abhaziji e, ti ugovori i dodatne restrikcije e, na pristup građanstvu i pristup boravišnim dozvalama i sve ono što se što zapravo predstavlja ograničenje na dostojanstven život e, sve to stvara određeni e, pritisak e, na stanovništvo koje ostaje tamo i bojimo se da bi to moglo uzrokovati dodatna raseljivanja ljudi. Isto tako moramo reći da je međunarodni pristup ograničen Brojne misije su pokušale dobiti pristup, ali nisu dobili. Isto tako visoki povjerenik za izbjeglice nije uspio stupiti na to područje. Zatim što se tiče naftovoda Baku Tbilisi Supsa. Već smo, reče, već smo govorili o znakovima i postavljanju znakova. to se E, tiče 1600 metara e, naftovoda koji je sada dakle u okupiranom području koji je e, pod kontrolom BP-a ovo pitanje samo ukazuje na stratešku važnost ove regije i daje veću važnost misiji, promatračkoj misiji Europske unije koja pridonosi stabilnosti ne samo tog područja nego i cijele Europske unije. Hvala poslanice. Sada gospodin Sejđ Karim, izvolite. Ja samo želim dodati točku dvije kako bih dopunio sve što su rekli gosti u našem panelu. Kao prvo, gospodin Galer pitao je o kakvom se tu teritoriju radi. Ako se dobro sjećam, čini mi se da se tu radi o 63 km žičane ograde, ako se dobro sjećam. To je to se stalno proširuje, kao što je to poslanica ilustrirala i objasnila. Želim mm, samo reći ono što je gospodin Kastijutis rekao o EUMM misiji. Dakle, jedan od vidova pomoći jeste dostupnost e, zdravstvenim, zdravstvenoj njezi i Radilo se o tome da se pruži mogućnost e, e, hitnoj pomoći da se kreće prekogranično i da se pruža zdravstvena njega ljudima u potrebi. I konačno, nadvezujem se na ono što je veliposlanica rekla, Gruzija je jasno ukazala na svoj europski put i preuzela obveze u tom smjeru, tako da je od ključnog značaja da mi kao Europski parlament odigramo svoju ulogu u liberalizaciji ovih e, viznih e, režima u narednim tjednima. Iskreno govoreći, gruzijsko stanovništvo doista gleda prema nama sada da, i očekuje da ispunimo svoje preuzete obveze. Hvala. Ja bih željela zaključiti ovu točku dnevnog reda s jednom mišlju. osobno sam se uvjerila tijekom godina čestim posjetama od 2009-10 na ovamo. Dakle, obilazila sam razmišljene osobe i smještene jedinice u Gruziji. I mogu vam reći da ljudi koji tamo žive doista se žele vratiti svojim domovima. To je doista očigledna stvar. I to mogu reći na temelju svog vlastitog velikog iskustva i to je doista jako važno područje Tamo su ljudi kreću, obilaze drugih gradove i kada se razgovara s njima, oni se žele vratiti u Južnu Osetiju i Abhaziju. Oni te teritorije smatraju svojim matičnim teritorijima. To je više nego jasno. Veleposlanice, gospodo, najljepša hvala na vašim intervencijama. Izaslanstvo SEDEA će u petom mjesecu posjetiti Gruziju. Te ćemo imati o čemu razgovarati. Najprije hvala još jednom. Uvaženi kolege, molim vas da ostanete na svojim mjestima. Odmah počnemo, nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda.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 Ladies and Dame i gospodo, izvolite sjesti. Započnemo sljedećom točkom dnevnog reda. Umeđu vremenu se nadam da će treći govornik e, se pridružiti predsjedničkom stolu. Dakle, tu se radi o sigurnosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Dopustite da se ispričam u ime gospođe Martigan koja je direktorica odgovorna za strategiju i opće poslove u DG Home jer nije mogla nazočiti sastanku. Naime, ima jako važnu videokonferenciju s Turskom istovremeno, dakle koja se preklapa. Tako da ćemo ugostiti jednog stručnjaka iz DG Home umjesto nje, te vjerujem da ćemo moći raspravljati o ovome bez ikakvih e, ograničenja problema. Stoga dopustite da pozdravim e, profesora Floriana Traunera iz e, Freie Universität Zatim Andrew razbeh savjetnik za Zapadni Balkan iz Diginir, a gospođu Martu Cigan zamijenit će gospodin Morton Benedek koji je stručnjak koji radi u DG Home. Stoga željela bih eh, da započnemo sa izlaganjem profesora Traunera. Hvala. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, predsjedavajuća, uvaženi gosti. Inače ću vam izlaganje o trenutnoj situaciji na Zapadnom Balkanu, a prvenstveno ću se usredotočiti na sigurnosne utjecaje trenutne migracijske krize. Osvrnut ću se na političke odnose između Europske unije i Zapadnog Balkana. U biti tu ima nekoliko dosta dinamičnih razvoja situacije u zadnjih nekoliko mjeseci, pa čak i dana. Bosna i Hercegovina naime podnijela je ovog tjedna zahtjev za članstvom te se nada ponovno pokrenuti pristupni postupak Kosovo je prošlog listopada 2015. godine dakle potpisalo ostrog e, SSP Crna Gora napreduje s pregovorima trenutno situacija je takva da Crna Gora je otvorila 20 poglavlja dva su već zaključena Srbija ima dva otvorena poglavlja Trenutno je pitanje sa bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom, FIROM, u četvrtom mjesecu ove godine, dakle, E, došlo je do e, prosvjeda e, protiv vlade Nikola Grujevskog, no socijaldemokrati oporba su zaprijetili da će bojkotirati izbore zbog nepostojanja slobode medija i nejasnog izbornog zakona. Povjerenik Han rekao da će sve učiniti kako bi riješio ove probleme i kako bi se držali datuma te kako bi se, te se obvezao nadzirati izbore. Imamo dvije misije, Elex Kosovo i EU Altea u Bosni i Hercegovini. Mandat Elex Kosova traje do lipnja 2016. godine. Trekom 2015. situacija na sjeveru Kosova se poboljšala. Bilo nekih prosvjeda u siječnju nakon suđenja presude eh, eh, sudaca Eleks misije koji su sudili jednog eh, političkog političara kosovskih Srba za ratni zločin. Na Kosovu je situacija takva da su spremni za preuzimanje. U zadnjem izvješću komisija stražila od Kosova da bolje upravlja pitanjima koje se tiču Eleksa, to se bi to odnosi na, za, na ured za posebnog tužitelja koji nema dovoljno osoblja. Što se tiče EU Alte, ona je e, kada se raspravljalo na vijeću sigurnosti e, UN-a o produljenju e, mandata Valentin Insko, predstavnik je rekao da je i dalje potrebna ta snaga zbog nekih rizika, čak i pojačanih opasnosti ocipljenja Republike Srpske koja je najavila referendum za ocipljenje 2018. godine i E, rečeno je da bi oni trebali ipak poštovati središnje vlasti države Bosne i Hercegovine i instituciju viskog predstavnika. S obzirom političke odnose, sada nakon političkih odnosa, sada bi prešao na geopolitičke odnose, pospak proširenju i napor za e, stabilizaciju koji su povezani sa NATO-om, također i Rusija se više sudjeluje u e, tim odnosima u regiji. Dakle, na zadnjem samitu NATO-a u prosincu Crna Gora je dobila službeni eh, poziv da se priključi NATO-u. Eh, prije toga sastanka na vrhu bilo je jakih i nasilnih eh, prosvjeda protiv proširenja NATO-a predsjednik vlade Milo Đukanović e, optužuje Rusiju da aktivno e, sponzorira i djeluje kao pokrovitelj tih e, prosvjeda. Rusija je to zanjekala. Moskva se pak protivi proširenju NATO-a na Zapadni Balkan i to su rekli nakon sastanka na vrhu NATO-a u Cardiffu 2014. da je proširenje NATO-a na Zapadni Balkan predstavlja provokaciju Postoji jak politički i gospodarski utjecaj Rusije na Zapadnom Balkanu. Često je kodificiran posredstvom energetskih trgovinskih e, dogovora i to stavlja Zapadni Balkan u dosta nejasnu situaciju vis-a-vis europske politike prema Rusiji. Kao prvo to se tiče pitanja da li da se e, usvo, da li da i oni usvoje e, dakle e, istu politiku prema Rusiji, restriktivnu politiku. E, Crna Gora, bivša Jugoslavenska republika, Makedonija, Albanija su se složili s ovim mjerama, a Rusija, Srbija ne. E, srpske i ruske zračne snage su održale zajedničku vojnu vježbu krajem 2015. godine. Zatim sada prelazim na pitanje stranih boraca, sigurnosna pitanja. Teroristička organizacija Daesh započela je e, novačenje e, na Zapadnom Balkanu i prvenstveno se usredotočili na potencijalne strane borce iz Bosne i Hercegovine i Kosova. U Bosni i Hercegovini to su dvije skupine. Tu imamo s jedne strane e, ratne veterane i rata u Bosni i Hercegovini, a s druge strane imamo sve veći broj razočaranih e, mladih. Prema kongresnom istraživačkoj službi ima oko 600 e, stranih boraca iz ove regije koji sudjeluju odnosno koji su uključeni u Siriji, u islamskoj državi, koji prvenstveno dolaze iz Bosne, zatim e, su tu mladi iz Kosova, Albanije i Srbije, a oko stotno njih e, vjeruje se da su se vratili u regiju. Koji su politički odgovori na ovo? Vlada Bosne i Hercegovine je uložila određeni napor, no tu još preostaje posla da se e, adekvatno riješe problemi. Policijska suradnja je pojačala, postoje 22 policijske agencije koje djelomično e, gaze na jednu na drugu. Tu imamo i e, nedovoljne analize i prikupljanje podataka, no E, tu je isto tako i gospodarska priroda problema. Bosna, i Hercegovina ima najveću stopu nezaposlenih, 63% mladih i tu je dakle veliki potencijal za ekstremizam. E, na sastanku vijeća ministara vanjskih poslova Europske unije ministar e, za Bosnu i Hercegovinu, Bosna i usvojio konvenciju za prevenciju i borbu protiv džihadističke borbe na temelju modela E, Europske unije i to sadrži iz četiri aspekta, prevencija, zaštita, e, progon i e, odgovor. Dakle, biti, sad se radi na izradi tog plana kako ga primijeniti na terenu Bosne i Hercegovine. Dolazimo s ovim na zadnji dio, dakle sigurnosni aspekt izbjegličke krize. Želim vas posjetiti ukratko na činjenicu od 2015. godine 1,05 milijuna e, izbjeglica i migranata došli u Europsku uniju, najveći broj e, od e, drugog svjetskog rata. Oko 760 tisuća migranata koristili su zapadni Balkan kako bi došli iz Grčke do sjevernoevropskih zemalja. masovna migracija postala je modus operandi da se E, preplave e, granične kontrole i imamo svakodnevno 500.000 migranata koji e, preplave mogućnosti prijema graničnih prijelaza E, prema makedonskim vlastima e, tri četvrtine e, migranata koji su došli 2015. godine nisu rekli svoju nacionalnu pripadnost i oko 60% migranata dolaze i to, to spriječava mogućnosti screeninga u Krajem 2015. godine nekoliko država članica ponovno uspostavila granične kontrole, odnosno ponovo izgradili su granične ograde. E, 2015. Donald Task pozvao Europski parlament i rekao da je žurno da se, da je, da je jako važno da se spasi šengensko područje i Komisija trenutno pokušava ojačati vanjske granice i kapacitete i tu se radi o obveznom premještanju izbjeglica unutar Europske unije. Zapadno-Balkanska regija intenzivno sudjeluje u ovome svemu to je forum gdje imamo šefove država vlada koji sudjeluju za zapadnog Balkana koji, e, koji radi u suradnji sa drugim zemljama koje su nalaze na tom e, zapadno-balkanskom e, putu izbjeglica. Broj novih migranata je ostao dosta visok u 46 dana od 17. 12. do 31. 1. Ukupni broj migranata je doš, koji su došli u Europsku uniju 110.221, 99,2% su prošli e, preko Egejskog mora, to je jako visok broj. Od e, listopada e, imamo puno ljudi koji nisu iz Sirije, koji dolaze tu s prvenstveno odločnici na Afganistance, Iračane, Pakistance, Irance, Marokance i Bangladešane. Dakle, ovo su zadnje brojke Europske komisije Koji su sigurnosni problemi? Kao prvo to je negativan utjecaj na regionalnu stabilnost e, u jugoistočnoj e, europskoj granici. Imamo zatvaranje granica i nedovoljna suradnja mogle bi izazvati e, porast etničkih napetnosti najvažniji problemi tiču se zatvaranje granica sjevernih zemalja. Srbija je najavila da bi mogla zatvoriti također granice ukoliko Austrija i Slovenija zatvore svoje. Drugo pitanje jesu potencijalne e, e, upadi e, džihadističkih terorista. Mediji su izvijestili prošlog tjedna da ima terorist aktivista uhićenih u Salzburgu u Austriji koji su priznali da su se htjeli uključiti u terorističke napade od prošlog, eh, prošle godine u novembru u Parizu, a oni su ušli u Austriju preko zapadno balkanske rute, eh, ovo nije službeno potvrđeno, no ovakva informacija treba uzeti ozbiljno razmatranje. Komisija je ukazala na činjenicu da je to apsolutni prioritet i ovdje citiram komisiju, treba zaustaviti taj pristup po zapadnom, zapadno-balkanskoj ruti i pojačati registraciju i dokumentiranje odnosno evidentiranje izbjeglica. Komisija je ukazala da je evidentiranje izbjeglica migranata poboljšano, ali postoje neke točke gdje je jako puno izbjeglica i gdje se ne uspjeva u potpunosti provesti valjena identifikacija. Tu je također i pitanje krijumčarenja ljudima pojačana je koordinacija sa, između Frontex Europola i Eurojusta. Frontex eh, trenutno raspravlja o tome da eh, prilagodi svoj mandat ovim potrebama i mogli bi organizirati portne letove izravno za, u treće, iz trećih zemalja, dakle na primjer iz zemalja Zapadnog Balkana u Tursku i u druge zemlje Europolova e, baza podataka je proširena i Europol i Frontex se više sudjeluju u upravljanju ovim žarišnim točkama. Koje su natove vojne i pogranične operacije? Tu na Egejskom e, moru imamo nadzor e, ilegalnih prelazaka. Ta operacija bi trebala blisko surađivati s Frontexom. Što se Frontexa tiče, oni imaju e, brze granične interventne timove u Agijskom moru. Kao što rekao, Frontex e, blisko radi na uspostavi tih žarišnih točaka, no i dalje Frontex i e, Frontex e, nije dobio još e, stručnjake iz EASO-a Zatim što se tiče bilateralnih aktivnosti na inicijativu Slovenije, neke države razmatraju razmještanju policijskih i vojnih snaga na granicu, južnu granicu Makedonije. Ove rasprave su u tijeku i to će biti važna točka sutrašnjeg eh, sastanka na vrhu Europskog vijeća. Evo su glavne točke i želim zahvaliti na pozornosti. Thank you, Hvala sada. Dajem riječ gospodinu Beneteku iz uh, DigiHoma. Najprej hvala predsjedavajuća. Veliko je zadovoljstvo biti ovom sastanku i ispričavam se u ime svoje direktorice koja nije mogla doći. Kao što je potpredsjedavajuća rekla, imamo, imala je videokonferenciju s Turskom, a to je doista ključna tema kojom se bavi e, komisija kako bi se rješavala izbjeglička kriza, tako da nije mogla e, nazočiti ovom sastanku, tako da je mene poslala umjesto nje. E, želim se usredotočiti na nekoliko elemenata koje je Florian e, ilustrirao u svom izlaganju i želim vam reći tako što želimo napraviti sa Zapadnim Balkanom i želimo ih uključiti u neke naše aktivnosti unutar Europske unije koji se tiču e, pitanja unutarnje sigurnosti. Dakle, imamo četiri točke. Prva je značaj e, razmjene informacija, a tu prvenstveno mislim na e, E, policijske informacije, e, informacije o krimičnim gonjenjima e, i sve što je potrebno za borbu protiv ozbiljnih, protiv počinitelja kaznenih dijela i zločina. Jedna od zadnjih stvari koju smo saznali od E, u vezi s parijskim napadima, sve zemlje nisu dostavljale informacije koje bi mogle pomoći policijskim tijelima ili nacionalnim policijskim tijelima ili među, europskim međunarodnim da se identificiraju teroristi koji prelaze granice Europske unije. Dakle, ono što Europska unija nastojimo napraviti jeste prvenstveno poboljšati funkcioniranje e, tog sustava razmjeni informacija, a jasno je druga stvar koju pokušavamo napraviti jeste da učimo da sve države članice dostavljaju povjerljive informacije euro, e, sustavu Europola. Dakle, to bi bila ta neka e, neko europsko čvorište koje europske snage mogu koristiti kako bi e, identificirale određene terorističke aktivnosti izvan ili unutar Europske unije. Što se tiče Zapadnog Balkana, četiri od pet zemalja, uz iznimku Kosova, dakle četiri od pet zemalja imaju operativne sporazume s Europolom, što podrazumijeva Srbiju, Albaniju, bivšu Makedonsku, e, Jugoslavijsku republiku Makedoniju i Crnu Goru. Dakle, sve oni raspolažu tehničkim informacijama da dostavljaju povjerljive informacije te e, dobivaju povjerljive informacije od Europola. Dakle, mislim da je to jako e, obećavajuća situacija glede razmjene ovih informacija koje je, što je Florian spomenuo i informacije koje se tiču radikaliziranih boraca koji se vraćaju iz Sirije u Bosnu ili možda u Albaniju albanske vlasti danas imaju tu mogućnost e, dijeliti informacije, te informacije s drugim e, e, institucijama koje se time bavi unutar Europske unije, tako da se nadam i vjerujem da bi ta vrsta razmjene podataka može pomoći da se drže pod kontrolom ljudi koji se vraćaju iz Sirije ili Iraka, te da djelujemo protiv radikaliziranih pojedinaca koji razmišljaju o terorističkim aktivnostima, odnosno napadima u Europi. Drugi aspekt na kojem radimo jeste radikalizacija, ono što nazivamo radikalizacijom, odnosno sprečavanjem radikalizacije. Europska unija e, radi na tome. Mi smo otvorili listopad u prošle godine centar za izvrsno spoznavanje borbe protiv radikalizacije i povjerenica Malmstrom je to 2011. pokrenula i cilj je da političar poput vas znaju što je radikalizacija i što se isto tako čuvari zatvora, učitelji, ljudi koji rade u zajednici e, na tome, dakle imamo oko 2000 osoba koje surađuju i na taj način pokušavamo spriječiti radikalizaciju i terorističke aktivnosti unutar Europske unije. Ovaj ovo središte za izvrsnost, dakle taj centar može se otvarati i ovisno o konkretnim situacijama i trećim zemljama i mislimo da bi zemlje, neke zemalje iz Zapadnog Balkana bile dobri kandidati koji bi mogli poslužiti res, koji bi se mogli poslužiti resursima ovog e, centra. Imamo isto tako inicijativu, protivteričku inicijativu za Zapadni Balkan, tu je razmjena podataka, obuka, u kojoj sudjeluju dakle policijske snage no neke od e, žustrih mjera su, e, tu su e, operativne informacijske razmjene i operativna suradnja bi bila u kasnijoj etapi u listopadu ćemo imati jednu konferenciju koja će iznijeti što i kako smo uspješno mogli napraviti Treći aspekt koji želim spomenuti, a što je dotaknuo Florijan u svom izlaganju, jeste prozakonita migracija i ja sam se pokušao osvrnuti na to. E, Europska unija se bavi time, imamo stalni odbor koji se time bavi, to je odbor Kozi, koji je više manje kvalenta PSI-a kada se radi o unutarnjoj sigurnosti, imamo jedan krovni okvir za aktivnosti protiv djelovanja organiziranog kriminala. Dakle, imamo dvije vrste aktivnosti kojima sudjeluju u zemlje Zapadnog Balkana. Jedna se tiče sprečavanja migracije, a druga e, organiziranog e, otimanja vlasništva. Dakle, ova protuzakonita irregularna imigracija je nešto o čemu čitamo u medijima. No, ova aktivnost koju opisujem jest e, jasna operativna aktivnost. Dakle, tu se radi o tome da se bori protiv autobuskih e, E, tvrtki i sličnih koje olakšavaju kretanje ljudi, odnosno ulazak ljudi u e, šengensko područje. I još jedna aktivnost pred kojoj se borimo prvenstveno jest uporaba lažnih dokumenata Dakle, to su dokumenti koje kriminalci koriste kako bi olakšali ulazak e, E, stanovnika trećih zemalja da uđu u Europsku uniju, dakle daju im se europske e, osobne ili boravišne dozvole koji su lažni dokumenti kako bi mogli ući. Dakle, to su te aktivnosti protiv kojih se bori Europol, a kada je riječ o zemljama Zapadnog Balkana. E, nije potrebno da vam kažem do koje mjere je to uspješno, no ipak politiske snage doista imaju pune ruke posla po tom pitanju. Druge aktivnosti prvenstveno se bave borbom protiv e, kriminalnih e, skupina koje dolaze iz Zapadnog Balkana i koje e, kradu, otimaju, kradu vozila, pljačkaju domove, a to je nešto dakle što je što prelazi granice i nekoliko država članica uvidjelo da je važno uključiti E, svoje kolege iz e, Zapadnog Balkana u tu borbu, a to je nešto što je u ranoj fazi, no to je jedan od projekata u kojem sudjeluju e, zapadni, zapadni Balkan. Zatim, vatreno oružje, to je još jedna tema koja je spomenuo Florijan u svom izlaganju, jedno od, jedna od pouka koje su ljudi izvukli iz napada u Parizu je da neki od eksperta eksploziva koje su teroristi koristili u Parizu su e, kućne radinosti i u nekim slučajima imamo neke od e, dokaza da vidimo da su neki od prekursora e, prokrimčani iz Zapadnog Balkana. Dakle, to je nešto se što crpi svoje korjenje iz sukoba iz 90. godine prošlog sljedeća i mnogo brojno oružje je dospjelo u Europsku uniju. Dakle, i u tom slučaju što pokušavamo napraviti jeste da ublažimo posljedice, dakle imamo akcijski plan e, i europski stručnjake, dovodimo kontakt sa stručnjacima Zapadnog Balkana i tu se djelomično radi o e, praćenju e, i onesposobljavanju oružja, identificiranju nekih skladišta oružja koje već postoje na Zapadnom Balkanu. Dakle, mislim da tu se može što što napraviti. Za sad je teško ući u dublju analizu, dakle teško reći koliko je to do sad bilo uspješno, no kada se radi o suradnji, mi imamo e, dosta informacija od većine Zapadnog Balkana, to je do, jasan prioritet za Europsku uniju s obzirom na zadnje terorističke napade e, i borbu protiv e, krijumčarenja oružja iz trećih zemalja. Što se pak tiče krize, možda najbolje e, prvo saslušati vaše pitanje. Što se nas tiče, to je e, drugačije od ovih sigurnosnih aspekata koje sam upisao. Naravno, upravljanje granicama je jedno od e, stvari o kojima se može raspravljati ovdje, no sa velikim zadovoljstvom ću saslušati pitanja i odgovoriti na njih. Hvala. Hvala vam, gospodin Andruš Raspah. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice. Ispričavam se vama i drugim članovima pod odbora na kasnom dolasku, ali evo mislim da sam zapravo došao u dobrom trenutku, iako nisam uspio čuti prethodne izlaganje. Stoga se nadam da neću ponavljati nešto od onog što se već čuli i zbog toga ću biti vrlo kratak. Ja nisam stručnjak što se tiče pitanja sigurnosti, Poznan sam ovdje iz dva razloga, da više pružim horizontalni pregled e, glavne uprave NIR, e, moja uprava je odgovorna za područje Zapadnog Balkana i kao drugo da se zatočim na ono što je Martin sad spomenuo, a to su pitanja e, pritoka migranata e, kroz e, zapadno balkansku rutu i na to sam se ja usredotočio u proteklih 6-8 mjeseci. Mislim da ću se s time još baviti neko vrijeme. Kao prvo, dakle, što se tiče općeg pristupa Zapadnom Balkanu, općeg pristupa Europske komisije, dakle. Mislim da se tu radi o nekoj vrsti metamorfoze prije dvije, tri godine došlo do velike promjene, jer tehnokratski pristup kojeg smo imali u protokom krugu proširenja gdje smo se bavili pravnom stečevinom, gledali kako možemo pomoći državama da e, preuzmu pravnu stečevinu, zatim je došlo do e, pristupa da treba prvo napraviti temelje. A kod tih temelja se prije svega radi o pitanjima upravljanja, e, borbe protiv korupcije, državnih organizacija, reformi javne uprave, upravljanje javnim financijama. Znam da to zvuči pomalo tehnički, ali želim naglasiti prije svega pitanje upravljanja javnim financijama zato što mislim da mi smatramo da ako se želi riješiti ovo pitanje, široko raspostavljeno pitanje e, borbe protiv organiziranog kriminala i naravno postoje uske poveznice i e, između organiziranog kriminala i političkih razina na području Zapadnog Balkana, to nije iznenađenje za nikoga i mislim da je jedno od načina koje to možemo postići je taj da slijedimo trag novca, da vidimo više e, problem pranja novca i tako dalje. I stoga je upravljanje javnim financijama nešto što se zapravo tiče toga. odgovor e, općenito globalni takav da se svi zanimaju za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije u toj regiji jer to nema samo učinak na tu regiju već se to tiče i šire, šireg područja i zbog toga mislim da je glavna uprava Home isto tako pobliže prati što se tu događa a jedna od posljedica tog e, velikog interesa je to da imamo niz instrumenta koje nam su na raspolaganju kako bismo se pozabavili s tim problemima na području Zapadnog Balkana. Europska unija sama ima već niz instrumenta, imamo e, CSDP instrument, imamo e, instrument predpristupne pomoći, imamo nacionalne programe, imamo regionalne programe, zatim države članice imaju vlastite instrumente, e, zatim agencije Ujedinih naroda, Sjedinjene države isto tako ovo jako zanima zbog krijumčarenja droge, oružja, ljudi i tako dalje. Dakle, uz to mnoštvo instrumenta, kad kad je dosta teško postići one rezultate koje želimo. I kad kad se sumnja u to da je zapravo e, ta, to mnoštvo instrumenta i dio samog problema. To znači da moramo poboljšati koordinaciju i upravljanje. E, to je dakle nešto što je temeljno. Svi se zalažu za strukturirani pristup, koordinirani i tako dalje. Ali to možda nije u potpunosti točno, zato što naravno neki iskorištavaju ovu trenutnu situaciju i vjerojatno ne žele da se riješe neki problemi i zbog toga onda to mnoštvo instrumenta na neki način ide u njihovu ruku. To je dakle vrlo složena situacija koju moramo riješiti i mislim da kroz regionalne i nacionalne programe, tu su oni u nadležnosti moje glavne uprave, u okviru njih se pokušavamo usredotočiti na to da imamo doista koordinalni pristup, da gledamo na regionalni način na svih šest država Zapadnog Balkana da gledamo mreže tužitelja, mreže e, policijskih e, snaga i želimo više isto i pogledati na prekogranični način pitanje pranja novca. Ako u jednoj državi se na nezakonit način steče novac i zatim se to ulaže u neku drugu državu u toj regiji, tko dakle to prati, tko to slijedi, za to nam je potreban koordiniran e, multirazinski pristup. Neću se osvrnuti na pitanje sigurnosti i borbe protiv terorizma jer su drugi mnogo stručniji da to učine. Isto tako mislim što se tiče e, institucionalnih e, ovlasti, to je više možda za Europsku službu za vanjsko djelovanje, a nažalost ovdje danas nema nijednog predstavnika te službe, pa eto, to ne možemo učiniti. I na posljedku nekoliko riječi o migraciji. Slažem se s Martinom s time da je možda najbolje pričekati na vaša pitanja što se dogodilo u proteklih e, šest mjeseci? Došlo je do legalizacije politika u dvije države koje najviše pate od ovoga, to je Makedonija i Srbija. Došlo je do legalizacije politike da se omogućava e, prohod, dakle da se propuštaju migranti u Makedoniji se dobije dokument i zatim e, osoba ima privremeno državljanstvo. To je bilo jedan od mjera u, jeseni. Zatim imate tri dana da pređete u tu državu, onda dobijete sličan dokument i u Srbiji s kojim možete putovati. Dakle, vi ste onda e, tu u legalnom okviru, možete uzeti bus, taksi, vlak, ne možete, ne morate napraviti ono što se prije moralo napraviti, a to je otići e, do krijumčara ljudima da vas oni upute dalje. Dakle, taj proces je zapravo sudjelovao u tome da se suzbija organizirani kriminal, ali nažalost nije uopće uspio se s time riješiti problem migracijske krize, koja je dalje svima na umu kako se približavamo sastanku Europskog vijeća e, u ovih nekoliko par dana. Ali evo spreman sam detaljnije odgovoriti na pitanja članova. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Hvala vam gospodo na ovim izlaganjima. Dopustite mi da započnem s mojim pitanjima upućenima e, gospodi iz obje glavne uprave, dakle glavna uprava Home i glavna uprava Near Kao prvo, možemo li sada nekako opisati to krijumčarenje i trgovinu oružjem? Postoji li nekakav sustav tu na području Zapadnog Balkana? jer to je svakako nešto što e, prati tu cijelu migracijsku krizu. To nije nekakva novost na tom području. I e, tijekom prethodnih e, sjednica za informiranje su nas i voditelji misija izvijestili o tome da se oružje s područja Zapadnog Balkana našlo i drugdje u Europi i s pravom ste spomenuli i um, pitanje Pariza, pitanje upravljanja granicama. To pitanje takozvane legalizacije migracije eh, u eh, provozu na području Zapadnog Balkana. Jeste li uspjeli ustvrditi stvarno ishodište migranata? jer za nas, za eh, pododbor za sigurnost i obranu, je važno i da se prati eh, da se prate uzroci ovih kriza u susjedstvu Europske unije i da se gleda na to isto tako u smislu posljedica na eh, migracijske priljeve ka Europskoj uniji. I zapravo bili smo začuđeni, zaprimili smo informaciju na jednom od sastanaka da se registriralo dosta Alžiraca. među migrantima, što znači da su oni zapravo morali uzeti tu zapadno-balkansku rutu, je li to istina, ili je to još uvijek pitanje krivotvorenih dokumenata? Da dakle mi na neki način nemamo prave informacije možda o tome. Zamolila bih zastupnike da se jave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 Pet od šest država na Zapadnom Balkanu surađuju s Europolom, a naravno suradnja s Europolom je jako važna za eventualnu razmjenu informacija. Iako smo vidjeli da je i suradnja država članica u okviru Europola još uvijek nedovoljna, to smo vidjeli na primjeru napada u Parizu, suradnja je bila loša između belgijske i francuske politike. Ali, neovisno o tome, važno je uključiti države Zapadnog Balkana u tu suradnju. I moje pitanje tiče se i sa trenutnim stanjem stvari za njihovu uzajomnu suradnju, dakle za suradnju između tih šest država na Zapadnom Balkanu. Vezano uz eh, policijske aktivnosti. E, oni su svi na različit, u različitim fazama u postupku pristupanja Europskoj uniji. A drugo pitanje, kakva je njihova kakva je mogućnost sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju da se u okviru toga pojača suradnja između šest država Zapadnog Balkana kada se radi o aktivnostima policijskih služba. Hvala vam gospodin Mihael Galerta. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa svim temagonicima. Tu smo mogli čuti zanimljive detalje koje nemamo prilike čuti svaki dan. Moje pitanje je upućeno gospodinu Benedeku kao prvo. Moramo nažalost ustvrditi da e, je dovod informacija iz država članica u Europol do sad e, bio vrlo ograničen i zbog toga Europol nije mogao vršiti svoj posao nedostajali su im e, podaci, informacije kako bi uopće to mogli napraviti, kako bi mogli imati e, cijelu sliku i prikazati tu cijelu sliku. A to je bio smisao svega toga, dakle da svaka država e, dovodi informacije, da se iz toga napravi cijela slika i da onda od toga svi imaju koristi. Sada pod ovim akutnim problemima vezano uz migracijsku krizu, jeste li vidjeli da se promijenio stav država članica, je li se ponešlo njihovo ponašanje? Možete reći da sada oni daju više informacija, da je sada moguće bolje raditi toj agenciji. Ja sam politički inače za to da i kada se radi o bilateralnim pitanjima, kada jedna država članica obavijesti neku drugu državu članicu o nečemu, da se dakle u CCU ipak to dostavi i Europolu kako bi i prema tamo išao taj kanal informiranja. Imali smo prije nekoliko mjeseci primjer u Bavarskoj. E, tada je Bavarska policija e, pritvorila jednu osobu koja je imala na sebi i oružje i e, u GPS-u je imao kao odredište naveden Pariz i onda su oni obavijestili francusku policiju, ali nisu još e, nešto naznačili e, kako bi se znalo da se radilo o organiziranom kriminalu ili o sumnji u počinjenje kaznenog čina i onda zapravo nisu pravu kategoriju odabrali te je moguće da kod mnogih podataka se tako nešto i ne radi. Kada bi se u to uvijek sustavno uključivao Europol, onda mislim da bi to bilo velike koristi i zanima me kako je tu sada trenutno stanje. Onda, pitanje upućeno gospodinu Trauneru, vi ste spomenuli jedan aspekt, primjerice u Bosni i Hercegovini, da e, gospodin Dodik u Republici Srpskoj namjerava održati referendum. On je to već više puta namjeravao, i to s različitim pitanjima na referendumu, a mene zanima zapravo je li njegov interes da istupi iz Bosne i Hercegovine, je li njegova namjera postaviti takvo pitanje, dakle, trebaju li e, neke državne službe u Sarajevu biti nadležne i za njegov e, dio Bosne i Hercegovine. To je zapravo na neki način napad na tu državu i mislim da tu moramo pravovremeno politički reagirati na to e, prije nego što dođe do takvog nečega. Mislim da Beograd ne, ne motivira tako nešto, jer Beograd i sam želi u EU, ali možda netko drugi tu agira i to želim samo pripomenuti kako ne bismo bili zanađeni ako tu dođe do nove krize. I posljednje pitanje, spomenuli ste Bosna i Hercegovina i Kosovo da e, odakle idu, da odande idu strani borci u Siriju, možda je to činjenica i s Makedonijom i tamo postoji dio muslimanskog stanovništva. Te brojke, kako to izgleda u odnosu, dakle kako izgleda odnos e, bosanskih e, stranih boraca sa belgijskim stranim borcima, dakle po glavi stanovnika, da možemo znati je li to visok, visok broj ili ne toliko visok broj. Hvala gospodin Picula. Thank you, Madam Chair. I would like also... Hvala vam gospođo predsjednice. Ja želim zahvaliti e, tima panelistima na vrlo zanimljivim prezentacijama koje su proširile moje znanje o stanju na području Zapadnog Balkana vezano uz sigurnosne aspekte. Vi ste me nadahnuli na to da vam postavim jedno, dva pitanja i da vam dam i nekoliko vlastitih dojmova, jer ja izvan odlazim iz Hrvatske, ja sam član i u odboru za vanjske poslove i jako sam uključen e, u e, praćenje situacije na Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Općenito rečeno mislim da je dobra vijest i vi ste to spomenuli u vašem izlaganju da se pojačava postupak integracije u NATO savezu i da je to nešto što se pozdravlja na području Zapadnog Balkana jer ste naveli niz primjera od Bosne i Hercegovine koja je neki dan uh, učila napredak, zatim uh, Srbija u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i uh, druge države. Mislim da je to vrlo dobra vijest zato što taj napredak država Zapadnog Balkana se poklapa sa ozbiljnim napadom na već sigurnosno krhku situaciju u toj regiji. Nemojte zaboraviti da je samo prošlo pola godine od kad je započela migracijska kriza. I ako trebamo upriti prstom u nekoga, onda bih ja rekao da je migracijska kriza započela između dvije, ne samo države članice Europske unije, već države članice Schengenske zone, dakle Grčka i Mađarska. Grčka koja je odgovorna, dakle kao prva ulazna točka i Mađarska koja se počela ponašati drugačije nego što je to bilo e, prema standardima. Poželjno zatvorila je granice i zatim je došlo do e, preusmjerenja migranata e, kroz Makedoniju, kroz Srbiju, kroz Hrvatsku, kroz Sloveniju i zatim u druge države. I na sreću još se nešto poklopilo sa tim e, protokom migranata i to je zapravo isto tako broj nezakonitih e, izbora e, ili zakonitih izbora također dakle u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Turskoj, Grčkoj. Za mene to pokazuje da toliki broj migranata E, ima posljedice i e, tu imamo već slabe socioekonomske situacije u toj državi, ali da im nije nanjelo toliko štete koliko smo to očekivali, ali to se naravno može promijeniti preko noći. I stoga me zanima kako vi gledate na daljnje razvoje u slučaju da možda Njemačka, Austrija i neke druge države kada bi one promijenile svoju politiku a ako ne bude dobre prevencija, ili ako se ne uzmu u obzir situacije na području Zapadnog Balkana, onda bi te države mogle početi postupati drugačije sa ovim nezakonitim migrantima, nego što su to do sada radili. Kako vi na to gledate, postoji neki plan A, B ili C u um, takvom nekom nesretnom scenariju? Hvala vam lijepa. Sada bih zamolila cijenjene paneliste da odgovore na ova pitanja koje su postavili zastupnici. Možemo imati naravno i drugi krug postavljena pitanja u sličnom redosjedu kao i u ovom. Gospodine profesor, izvolite. Hvala vam na pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na nekoliko od njih. Kao prvo, što se tiče regionalne poljske suradnje, to zapravo i sponzorira Europska unija. Dakle, ne samo da te države surađuju sa europskim institucijama, i europskim agencijama, nego i međusobno. Najvažnija inicijativa u tom smislu je konvencija o bliskoj suradnji za jugoistočnu Europu sa sjedištem u Sofiji i u okviru toga države u toj regiji surađuju međusobno vezano uz eh, provedbu zakona. Zapravo je to napravljeno prema e, sporazumu o suradnji unutar Schengena i to ima slična obilježja. Dakle, e, postoje i ti napori da se pojača prekogranična e, suradnja na regionalnoj razini u toj regiji. Drugo pitanje tiče se ponašanja gospodina Dodika i ja se slažem s time da to treba izbliza pratiti političari i zastupnici u Europskom parlamentu. Moj je dojam da njegova vlast, na njegov vlastiti temelj za moć sada propada, da je posoranjiviji, da se osobe više, da osobe više gledaju na učinak njegovih politika, na socioekonomsko stanje, na pitanje nezaposlenosti i u tom smislu je strategija ta da se igra na nacionalističku kartu, da se pokušava zavarati osobe, da se ponovno pridobe birači. To je taj trend i to je strategija koju je gospodin Dodi koristio i god je najavljivao te referendume koje su pratili svi, e, sve strane u Bosni, e, visoki predstavnik je to izgled pratio, To je bio jedan važan element i u okviru rasprava u Vijeću sigurnosti jedinih naroda. A Beograd, da spomenem ovo drugo što ste, što ste rekli. Beograd je vrlo usko surađivao sa e, bosanskim središnjim vlastima i nije dakle nužno jako podržavao ponašanje Republike Srpske što se toga tiče. Evo tu ću se zaustaviti. Hvala gospodine Benedek. E, hvala vam na ovim pitanjima. Počet ću e, s vašim pitanjem gospođe predsjedateljice o e, poveznicama između trgovina oružjem i migracijskom krizom ono što vidimo u, seriji, u Siriji i e, Europolovim e, analizama vidimo da se e, organizirani kriminal je podijeljen u različite segmente, a kriminalci se prebacuju iz jednog u drugo, ovisno o E, tome koji je profitabilniji. E, trgovina, nezakonita trgovina oružjem je sada još uvijek vrlo profitabilna, e, profitabilno tržište, a na njemu djeluju ljudi koji su specijalizirani za razno razne kriminalne aktivnosti. A ono što možemo ustvrditi da neko oružje, neka od oružja koja su korištena u Europskoj uniji jesu prokrijemčarena iz E, Zapadnog Balkana. To možemo ustvrditi praćenjem identifikacijskih brojeva e, tog oružja. A zatim što se tiče prekursora, isto tako možemo ustvrditi da postoji poveznica između velikih zalika oružja e, na Zapadnom Balkanu i terorističkih aktivnosti u Europskoj uniji. Zatim, u svezi onoga što su rekli gospodin Radoš i gospodin Galer, s vama se u potpunosti slažem kada kažete da države članice nisu u dovoljnoj mjeri koristile Europol. Mislimo da su to pokazali ovi recentni teroristički napade i tehnička sredstva su postojala, postala su sredstva e, za razmjenu informacija, isto tako postoji platforma Sijena za sigurnu razmjenu informacija koja tehnički omogućuje svim državama članicama da dijele informacije e, i e, to zapravo nije korišteno u mjeri koju smo očekivali. Primjerice raspolažemo ovdje nekim e, e, brojkama, e, članak 6. 36. i šengenski sustav za uzbunjivanje su koristile samo određene države članice, vrlo ograničen broj zemalja, a tu se radi o identificiranju državljana trećih zemalja kao osumnjičenih za terorističke aktivnosti. Isto tako, šengenski e, informacijski sustav se nije koristio, e, da se je koristio, e, to bi belgijskim nadležnim tijelima omogućilo da spriječe počinitelje napada u Parizu da dva put prijeđu granicu između Francuske i Belgije. Naravno se mogu unaprijediti, odnosno korištenje tih alata od strane država članica se može u, unaprijediti. 25. siječnja je Europska unija uspostavila koordinacijski centar u okviru Europola za koordinaciju operativnih zadataka, odnosno aktivnosti koje su nužne za Um, odgovaranje na terorističke prijetnje, ali isto tako za razmjenu informacija koja nije bila na zadovoljavajućoj uh, razini kao što su pokazali ove recentni događaji. E, zatim isto tako što je gospodin Radoš rekao o policijskoj suradnji u regiji. Florian je već govorio o policijskoj suradnji u jugoistočnoj Europi i najrecentniji primjer na kojem smo Andrew i ja radili, radi se o posebnoj mjeri komisije za bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju koja omogućuje državama članicama da šalju gostujuće djelatnike graničnih službi u firom da im pomognu pri nadzoru granica. Neke od država e, koje su u Makedoniju poslale e, službenike graničnog nadzora su to učinile u okviru ovog e, regionalnog okvira za policijsku suradnju u jugistočnoj Europi. Znači, poslali su vlastite zaposlenike graničnih službi da pomažu makedonskim eh, vlastima eh, na nadzoru granice s Grčkom. Mislim da ovaj eh, pravni instrument funkcionira, ali u, mi smo naravno mnogo brojni niz godina na Zapadnom Balkanu isto tako promovirani suradnju s Europolom i mi a, bi tim e, zemljama svakako savjetovali da unaprijede svoju suradnju sa Europolu kroz alternativne isto tako suradnju kroz alternativne regionalne forume za policijsku suradnju. Hvala e, gospodin Razbaš. Hvala vam. Evo tu ću spomenuti neke e, stvari koje još nisu spomenute. Vi ste, gospođo predsjednice, primjerice spomenuli e, ljude koji nisu e, sirijskog niti afganskog porijekla, a oni a one koji tvrde da to jesu. To je problem koji se stalno javlja i postoji nekoliko razloga za to. Ne znam što je sa Marokancima i Alžircima. Marokanci imaju pristup Turskoj e, bez viza i oni mogu vrlo lako doći do Turske i onda mogu se pretvarati da su Sirijci, Iračani ili Afganistanci kada dospiju do Egijskih otoka. A kada dospiju tamo, ako uspiju uvjeriti one koji e, ih intervjuiraju, a to je vjerojatno očito vrlo lako, zato što provjere do sad nisu bile rigorozne u mjeri u kojoj smo mi to htjeli, nadamo se da će se to promijeniti sada. Znači, mnogi su ljudi prošli e, kroz te provjere. A ja kada sam e, bio, ja kada sam e, čuo makedonska iskustva na granici s Grčkom, e, vidio sam da 8 do 9 posto osoba koji pokušavaju ući su odbijeni odmah prije svega zato što putovnica nije valjana, nije važeća, a drugi razlog je što ljudi nisu nacionalnosti za koju kažu da jesu. Isto tako, Srbija je e, pružila pomoć e, Makedoniji u nadzoru granica. E, to se provodi od 1. prosinca. Mislim da je Hrvatska već u prosincu poslala mali tim ljudi u Makedoniji i tome su se pridružile nekoliko drugih država članica i Srbija. I kao što ste rekli, pravna osnova je ili multilateralna sporazum ili neki bilateralni sporazumi. Sa europske perspektive mi smo pristali pokriti neke troškove Republike Republike Makedonije e, zato što e, njihova zato što Makedonija e, plaća plaće, vozila i tako dalje, odnosno država koja šalje svoje ljude plaća plaće i vozila i ostalo, a Makedonija plaća smještaj, hranu i tako dalje. I zato je Europska unija pristala pokriti taj dio troškova za Makedoniju. Europska eh, unija financira dakle neke od tih troškova iz eh, programa IPA. E, znači to je za obhodnje e, velikim dijelom, ali isto tako značajan dio e, jačanja kapaciteta jest uspostavljanje u sljedećih nekoliko mjeseci kapaciteta za biometrijsku registraciju ljudi. To još nemamo, nadamo se da će to biti uspostavljeno vrlo brzo kako bi te provjere na granicama mogle biti provođene na kvalitetniji način i to će biti dakle onda povezano sa bazama podataka u Skopju, to neće biti izravno povezano sa europskim bazama podataka, ali to će nam dati puno bolju sliku o tome tko prolazi te granice, a isto tako kada će biti potreba identificiranja nekih pojedinaca i to će uh, biti od koristi naravno. Isto tako uzimanje otisaka prstiju, znači sve biometrijski podaci koji će se uzimati u okviru registracije će biti uh, u, uh, od pomoći i mi surađujemo uh, sa Međunarodnom organizacijom za migracije da bismo to uspostavili. Zatim što se tiče plana A i B, o tome se mnogo govorilo. Pitanje je više kada nego hoće li eh, se pokazati potreba za time. Čini se da su brojke sada mm, i dalje visoke. Prosjek je 2000 osoba na dan od početka godine, a radi se o velikim opasnostima u pogledu vremena, pogotovo što se tiče morske plovidbe. Znači radi se o još uvijek vrlo visokom priljevom, priljevu i još uvijek postoji poticaj za ljude koji su se našli u Turskoj da se odluče na taj opasni e, prelazak na grčke e, otoke. Međutim, e, svi čelnici zemalja s balkanske rute su jasno naznačili da će se bilo kakve restrikcije zatvaranja granica isti čas replicirati. Znači, ako se zatvori e, s, e, granica između Srbije i Hrvatske, zatvorit će se granica između Makedonije i Srpske i dogodit će se isto na granici između Grčke i bivše e, Jugoslavenske republike Makedonije. Zatim, prošle jeseni su se poduzele neke koordinirane akcije kad se radi o popisivanju nacionalnosti. Ukratko, naravno, mislim da će e, neki ljudi ostati zatočeni u nekim e, zemljama, u Makedoniji ili Srbiji i što će oni tada učiniti, možemo samo nagađati hoće li ostati tamo ili će se e, staviti u ruke, prepustiti u ruke krijumčara koji to vide kao poslovnu priliku, teško je reći, ali Prostite, samo sam još htio završiti. Ono što mi želimo učiniti jest e, pomoći zemljama e, na balkanskoj ruti da unaprijede svoje kapacitete prihvata kako bi oni koji zapnu, tako reći, u nekoj državi da e, zapnu u nekim ljudskim uvjetima. Sada bih samo htio dodati nešto na ovo što je Andrew rekao. Kako bismo E, mislim da je on sve zapravo dobro objasnio, ali još nešto što se tiče Grčke je važno za našu perspektivu. E, sutra će se sastati Europsko vijeće i oni će uglavnom razgovarati o tome kako da se riješe neki problemi koji postoje u Grčkoj već nekoliko mjeseci. A jedna od strukturnih e, poteškoća s kojima smo se suočili, suočili u pogledu premještanja jest da trenutno postoji presuda Europskog suda za ljudska prava na temelju slanja ljudi, e, vraćanja ljudi iz Grčke na temelju e, Dublinskog sustava. E, navodno je došlo do kršenja prava tih tražitelja azila. To je, neki, to je problem koji pokušavamo riješiti, a Isto tako vrlo aktivno radimo na žarišnim točkama, vrlo aktivno, više od 15 kolega u mojoj službi su proveli mnogo vremena u a, 15 žarišnih točaka u Grčkoj, neke, neki su isto tako bili u Italiji. Nismo čuli pitanje, odgovor je da sada su e, uspostavljene dvije žarišne točke, ali e, na grčkim otocima je plan da imamo na svakom otoku po jednu žarišnu točku. Ali kada jednom uspostavimo žarišne točke i kada se Grčka vrati u Dublinski sustav i kada u potpunosti uspostavimo granicu između Grčke i uh, Firoma, to će značiti da će Frontex moći e, vršiti nadzor izlaza iz Grčke, a e, što se tiče gostujućih e, časnika s makedonske strane, oni će moći provoditi bolji nadzor iz Makedonije. Mislim da bismo tada imali sustav koji dobro funkcionira. Znači oni koji nisu imali drugu opciju nego da e, prođu kroz e, sustav e, premještanja, oni bi imali sada ovu opciju. Znači, ljudi koji su izlazili u Grčku e, su e, povlačili svoj zahtjev za azilom, onda su ga kad bi ušli u Makedoniju ponovo podnijeli, pa bi ga ponovo povukli kad su izlazili uz Grčke i to su tako radili, povlačili, predavali zahtjeve sve dok ne bi došli do e, Njemačke. Zato je za nas važno da Grčka se ponovo pridruži sustavu, Dublinskom sustavu i da ponovno uspostavimo funkcionalnu granicu između Makedonije i Grčke. Imamo još e, uvijek nešto vremena na raspolaganju, zato ću e, otvoriti raspravu za drugi krug e, pitanja i postavit ću dva pitanja, a potičem i vas kolege da postavite pitanja. Da, oprostite, zaboravio sam odgovoriti na pitanje džihadističkih boraca u, o džihadističkim borcima u Bosni. Isto tako što se tiče Europola i Kosova, e, spomenuli ste da je Kosovo jedina zemlja koja još uvijek nije potpisala sporazum u suradnji sa Europolom, ali e, razmjena se provodi kroz EULEX i e, Švedska je država članica koja se dobrovoljno javila za da djeluje kao centar za razmjenu informacija i ako EULEX misija prestane, neće biti e, formalne razmjene podataka sa kosovarskim vlastima i to je naravno veliki problem u kontekstu ove sigurnosne situacije koja je sada e, tamo, e, koja sada samo postoji. To je bio mali aneks na vaše pitanje ako se odnosi na kontekst džihadističkih borza na Balkanu. Što se tiče brojki, Bosna svakako tu vodi, ako to mogu reći, ima ih 340, nakon toga je Kosovo, a a e, u Makedoniji ih ima nekoliko desetaka, e, slična situacija s Albanijom, u Srbiji je e, brojka nešto viša, u svakom slučaju sve skupa situacija u Bosni nije posve alarmantna, nego je e, više odgovara e, nekom e, prosjeku Europske unije. U Francuskoj i Belgiji imate još uvijek viši broj stranih boraca. Ono što je problem u Bosni je što suradnja između policijskih službi nije dobra i bilo koje povećanje brojke bi predstavljalo ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Znači, radi se o brojkama koje nisu ekstremne, ali zbog slabih struktura e, taj bi problem mogao biti relativno veći u odnosu na neke druge države članice. Hvala. Prvo pitanje koje želim postaviti donekle i povezano i s sljedećom točkom našeg dnevnog reda, to je službeni posjet na Fora e, u Sofiji. Dakle, da li ste uočili neku promjenu obrazaca u Zapadnom Balkanu nakon razmještanja eunavfor Med Sofija i koja su vaše očekivanja kada se radi o proširenju ili proširenju mandata EUNAFOR Med Sofija imajući na umu rezoluciju jednih naroda koja se tiče druge, odnosno moguće treće etape e, djelovanja u teritorijalnim libijskim vodama i nakon razmještanja ponovnog razmještanja misije Europske unije za upravljanje granicama. A drugo pitanje odnosilo se na videokonferenciju gospođe Cigan, današnju videokonferenciju. Dakle, uloga, regionalna uloga Turske. To je, donekle ste se osvrnuli na to, ali htio bih e, da sva trojica malo to produbite pitanje. I gospodin Freund, naravno, imate riječ. Najpša hvala. Ispričavam se što nisam nazočio početak ovog drugog dijela. No, želio bih postaviti jedno pitanje gospodinu Benediktu, jer se osvrnuo na žarišne točke u jednom od svojih prethodnih govora. Naime, želio bih znati kako ta žarišne, kako de žarišne točke kako će biti, kako će se njima upravljati, tko odlučuje, tko ulazi u njih, tko izlazi, da li će to biti pod nekom upravom, pod upravom međunarodnog osoblja ili će o tome odlučivati samo Grci. Dakle, koji su planovi za ta, te žarišne točke? O njima se govori već, evo, skoro i godinu dana a nisam vidio da jedan jedini funkcionira valjano. Hvala. Hvala, gospod. Možete odgovoriti na pitanje s tim redoslijedom. Hvala. Ja ću se dotočiti onda na ulogu Turske. Naime, ako pročitate zadnji izvješće komisije, onda stječete dojam e, da su stvari bolje nego što ih se oslikava u medijima, ali ne onoliko dobre kao što se nadala Europska unija, tako da ima još prostora za napredak te suradnje, e, otvarati tržište rada za izbjeglice Sirije, to je već napravljeno, dakle integrira se u školski sustav i drugi izbjeglice, dakle potpore koje Evo, Turska je uvela novi zakon o zaštiti podataka. Dakle, na taj način su mogli potpisati e, sporazum o suradnji s Europolom, no jasno je da se Europska unija nadala da će dobiti više, da će se smanjiti priljev imigranata, i sve se nije odvilo onako kako je to EU očekivao. Turska igra istovremeno na više planova, tu je i sirijski sukob, Turska ima i politički interes e, da ojača svoju ulogu vizavi EU-a i e, ovo ne ide, e, ova situacija ne ide na štetu Turske u potpunosti, dakle treba vidjeti da li je to političko pitanje ili neko ili, ili su razlozi druge prirode zašto stvari ne dvije bolje? Hvala. Predstavljajući započet ću s vašim pitanjem. Ja nisam doista stručnjak za EUNAVFOR MED, no mogu govoriti o Turskom, Turskoj u svakom slučaju, jer ona je drugi dio cijelokupne računice, no kao što ste rekli, e, Maševca je na telefonskoj vezi upravo sa svojim e, turskim kolegom i upravo se tu radi o tome, o, akcijskom, o planu akcijskog djelovanja EU Turska i cilje da se spriječi dakle, povećanje broja ilegalnih imigranata iz Turske na Grčko otočje, a što ima reperkusije po e, Tursku. To je ispregovarano na najviše razini između Europske unije i Turske, no ključna je stvar Dakle, ukoliko želite smanjiti priljev iz nekih izbjegličkih e, kampova iz e, Turske, Libanona, Jordana, onda morate svakako razgovarati s Turskom. Što se tiče očekivanja glede budućih obrazaca, kako reći, ja nisam optimističan do mjere onoliko koliko bih mogao, dovoljno sam pogledati vijesti iz Sirije, jer to je jedan od glavnih izvora iz priljeva migranata, a ne vidim ništa pozitivno da se dešava tamo uskoro. Ako će se nešto pozitivno desiti, onda to treba imati na umu. U svakom slučaju naša suradnja s Turskom će biti ključnog značaja. Moramo spostarati da akcijski plan EU-Turska funkcionira. Moramo spostarati da ove razne stvari koje sam spomenuo e, sa Grčkom da funkcioniraju. Moramo spostarati da druge zemlje na ruti Zapadnog Balkana e, odigraju svoju ulogu kao što se obvezalo 25. listopada dakle da neće puštati ljude da prolaze, a da o tome ne obavijeste svoje susjede, dakle da stabilizira priljev migranata što više moguće. Dakle, e, zatim, ovisi, drugi, to i o drugim stvarima, čim se klimatske okolnosti poboljšaju, bit će više, veći priljev e, migranata, zatim imamo veliki problem e, sukobu u Alepu, dakle ako se to pogorša onda će se povećati broj migranata, onda ti ljudi ne dolaze samo iz Sirije, već iz izbjegličkih logora oko Sirije, Jordan, Libanon, Turska, e, udomljavaju ogromne brojke ljudi i to je još jedna stvar kojom se bavi komisija, dakle da se poboljšaju uvjeti u kojima su e, ti ljudi e, u Turskoj i u ovim drugim zemljama kako bi e, bili ponukani da ostanu. Zatim što se tiče pitanja o žaličnim točkama, one će biti pod grčkom komandom, ali naravno uz e, djelatnike iz država članica i, i Frontexa. Ključna uloga jeste da identificiraju i registriraju i evidentiraju nove dolaze nove migrante koji dolaze. Zatim 12. E, veljače objavljeno je na glavnoj stranci komisije možete naći taj dokument. Dakle, tu je naš e, naš doprinos radu Europskog vijeća, a tu kažemo dakle da migranti čiji su e, podataka u Eurodac bazi podataka od, da su se od 8 do 55% povećali do 12. mjeseca u Italiji do 67%. Dakle, a to je rezultat rada tih žažnih točaka. Dakle, imate čitav niz kvalificiranih e, djelatnika koji mogu savjetovati grčke italijanske vlasti o tome kako na valjan način evidentirati nove dolaznike uzeti njihovske prsti prstiju koji se stavljaju u baz podataka Eurodac i to je ono u biti što određuje njihovu budućnost, odnosno njihove buduće e, poteze i korake u europskom sustavu azila. Dakle, ako su evidentirani u Grčkoj, onda imamo mehanizam koji omogućuje da idu u e, postupak preseljenja, onda imamo baz podataka koja ih stavlja e, u Grčkoj i onda mogu biti preseljeni u Latviju ili Finsku ili drugdje. Ako u svakom slučaju to je jedna od glavnih tema o kojoj će sutra raspraviti. Hvala gospodine Razbaš, izvolite. Hvala što se tiče pitanja o Turskoj, svi mi uviđamo da Turska ima ključnu ulogu, dakle moramo kao prvo priznati da je Turska napravila izvanredan posao, koliko su e, ljudi prihvatili, koliki broj izbjeglica su prihvatili i kako su ih e, E, kako su ih e, smjestili, dakle moramo im e, priznati to. Zatim, oni su opasni igrači, jer evo, predsjednik Juncker Dobro, u svakom slučaju hoću reći da Erdogan, e, kad su počeli ove pregovore, ne znam je li bio predsjednik ili premijer, ali u svakom slučaju on je e, čovjek koji, koji e, čvrstom rukom vodi svoju zemlju, imamo prigovore o slobodi medija i, tako, i slobodi, mnogim slobodama, no u svakom slučaju kada se bavite s Turskom morate znati da se bavite s zemljom koja ima i ogromne upravne kapacitete i policijske kapacitete. Dakle, ako, ako žele, oni mogu spriječiti nekoga da ode iz zemlje i mogu što što napraviti. Dakle, jedna od stvari jeste da e, je e, naša sredotočenost e, na graničnim stražama i što ćete napraviti za obalne granične obalne granične straže. Dakle, to je pitanje koje se tiče i žandarmerije, turske žandarmerije i e, obalne graničnih službi. Dakle, ako žele spriječiti nekoga da izađe, onda mogu to napraviti. Zatim, što se tiče Sirije, evo, priljev, e, priljev izbjeglica iz Sirije, ali sada pola, manje od pola ih dolazi iz Sirije, dakle oko 40%, a 55% njih dolazi iz druge dvije e, zemlje, iz kojih je najviše Irak, e, Afganistan, a i još nekoliko njih e, su potencijalni no problemačni. Dakle, čak i kad bi se problemi e, uveliko riješili sa Sirijom, opet bismo imali ogromne probleme sa izbjeglicama, no naravno ove rute sada kroz Tursku ispostavilo se da funkcioniraju, tako da se bojim da imamo jako dugoročne probleme e, kojima se moramo pozabaviti, a i apsolutno u suradnji s Turskom. Najviše hvala gospodo. Hvala vam izvješću. Naš pododbor prvenstveno se bavi sigurnosnim i obrambenim pitanjima, stoga smo nastojali pitanja postaviti na način da se tiču ovih tema. Informacije koje ste nam dali bile su jako važne iz točke gledišta našeg pododbora. Dakle, najljepša vam hvala još jednom.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

Ladies and gentlemen, please be Dame i molim vas, Prelazimo odmah na sljedeću točku dnevnog reda. No, tu se radi o izvješću recentno, prošlotjednog posjeta, službenog posjeta pod za sigurnost i obranu. Dakle, šest eh, zastupnika u Europskom parlamentu u pratnji članova tajništva i načelnika službe otišli su u posjetu u Rim u glavni stožer For Med Sofia. Taj posjet omogućen je trudu jednom od e, zastupnika gospodinu Vrencu Markezu koji je italijanski zastupnik u Europskom parlamentu koji je organizirao naše sastanke s predstavnicima italijanske vlade i predstavnika obaju doma italijanskog parlamenta i think tankova. Osobno sam vozila, vodila izoslanstvo prva dva dana. Nakon toga je gospodin Christian Eller preuzeo vodstvo. Osim nas dvoje tu zbili gospodin Kjeza, gospođa Gomeš, Inesa Jala Sender i gospodin Javier Nart. Tijekom prva dva dana posjeta imali smo susret u uredu predsjednika vlade sa e, državnim tajnikom zaduženim za europska pitanja. mogli smo se baviti pitanjima koje se ne tiču samo sigurnosti obrane, već i drugim pitanjima kao što je migracijska kriza. Te drugim temama koje se tiču iskustva Talijanske republike. drugi dan bio u potpunosti posvećen glavnom stožeru Evnafor Med Sofia dočekali su nas e, zapojnici i osoblje misije Admiral Credendino nažalost nije nas mogao dočekati No u svakom slučaju dočka nas je i vodio e, njegov iznimno sposobni zamjenik. Sjećate se, admiral Rendino bio je na našem sastanku ranije, na sastanku našeg pododbora i e, imali smo doista dobar susret i mogućnost razmjene gledišta Također smo imali prigodu susreti se s ministrom unutarnjih poslova Albanom koji nam je predstavio unutarnju situaciju u Italiji povezanu sa e, migratskom krizom. Zatim imali smo zamjenika ministra obrane koji nam je iznio pregled situacije i predstavio italijansku bijelu knjigu o obrani te obrambenu viziju, viziju obrane Italije. To je bilo krajnje zanimljivo i važno. format Sofija omoguće nam je da saslušamo jako detaljne aktivnosti med Sofija Mogli smo također saslušati kako funkcionira funkcioniraju u žurnim situacijama, zatim eh, njihova poveznica sa glavnim stožerom, između glavnog stožera i drugih točaka u datom trenutku. Dakle, za mene je to bilo od velikog, od velike pomoći. Želim zahvaliti svim sudjenicima eh, sudionicima i tajništvu na velikoj pomoći oko, oko organiziranja putovanja. Gospođa Insel Sender nam se može javiti. Hvala gospođo predsjednice. Želim samo kratko što nadodati s mog osobnog stajališta. Imate u potpunosti pravo. Ovo je bilo vrlo zanimljiv koristan posjet, dobili smo mnoštvo informacija i imali smo priliku isto tako i razgovarati sa predstavnicima talijanske vlade kako što se tiče pitanja obrane, tako i što se tiče pitanja unutarnjih poslova, a i prezentacija na drugi dan posjeda isto tako bila jako zanimljiva. Mislim da smo iz prve ruke dobili informacije o toj misiji. koja je doduše slična operacija Atalanta, ali koja se odvija na Sredozemnom moru. A to naravno dovodi za sobom i do dodatnih složenosti. Ali mi mislimo da je prva i druga faza te operacije da su obje faze dakle prošle na pozitivan način i da su ispunjena oba mandata. Dakle, kao prvo da se spasi životi, a sada u drugoj fazi koja je započela tek prije nekoliko mjeseci, e, da se, dakle, s druge strane i e, presretnu brodovi krijumčara ljudima. A sad se na početku naravno se radilo o tome da se dobiju E, informacije iz pravnih službi. Tu smo dobili informacije od talijanske vlade, a isto tako i zapovjednika koji nam je i naveo brojke vezane uz tu misiju. On je potvrdio da jedan važan dio financiranja da je povezan, da je povezano između financiranja krijumčara ljudima i financiranja krijumčara organiziranog kriminala. Isto tako smo mogli usuditi pri ovom, pri ovom posjetu da zapravo unutarnja politika Europske unije se tu povezala sa našim odnosima na van i mislim da je ovo bilo dobro čuti. A isto tako smo tražili i parlament da se može na povezan način pogledaju te politike. To je nešto o čemu bi naš pododbor mogao razmisliti. Dakle, da se povežu unutarnje politike Europske unije koje se tiču svih aspekata migracije i izbjeglica sa borbom protiv terorizma u našim državama članicama i isto tako i sa našim vanjskim politikama i vanjskim aktivnostima. Ne samo što se tiče pregovora o Siriji i o Libiji, e, i tamošnjom pokušaju da se uspostavi prijelazna vlada, već i kada se radi o ovakvim misijama na Sredozemnom moru gdje se djelomično radi i o međunarodnim vodama i zatim naravno postoji treća faza te misije gdje se radi o libijskim vodama i o libijskom kopnu. I tamo se pokušava također boriti protiv krijumčara ljudima. Naravno, jedan od problema kojeg smo vidjeli su bila granice s kojima je ta misija suočena, ograničenja kada se radi o tome mm, da se upravo se ispuni mandat misije i kako bi se mogao onda jednom e, preći u sljedeću fazu i ispuniti odluku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. a i buduća libijska vlada bi mogla dati i svoj pristanak toj misiji kako bi se još i proširile zadaće te misije. Također smo čuli da krijumčari ljudima mijenjaju svoju strategiju zbog toga što je ova misija učinkovita. Navodno da je došlo čak i do nekih eh, razmirica između krijumčara ljudima jer prvo krijumčari ljudima nisu pratili same osobe, a zatim, zatim su ti krijumčari ljudima morali pratiti te skupine jer su druge skupine krijomčari ljudima pokušavali zvući još više novaca iz njih. Dakle, na taj način vidimo kako se te skupine mogu vrlo brzo prilagoditi eh, na ono što se protiv njih poduzima. I vrlo je važno i da te misije mogu dakle biti fleksibilne. Pomalo mi je žao što smo drugi dan tog posjeta raspravljali sa zapovjednikom koji vodi tu misiju i bilo mi je žao čuti da misija zapravo potiče prelazak na istočnu rutu. I stoga bi bilo možda dobro proširiti misiju. No, eto, to smo imali dakle, između utorka i srijede. i možda tada nije, nije još donesena e, odluka o tome i to bi zapravo bila dobra prilika da se ta misija Europske unije još učini i učinkovitijom tako što bi se proširio zemljopisni mandat te misije i kako bi ona pokrila i e, druge rute krijumčara ljudima e, na istočnom dijelu, dakle kod Egijskog mora. jedan predstavnik nato je bio tamo prisutan i rekao je da treba postojati platforma na kojoj bi se mogli susresti Grčka i Turska, možda neki drugi format, a ne europski format, gdje bi te dvije države mogle surađivati i kada bi se to postiglo, onda ne bi bilo potrebe za intervencijom NATO saveza, ali vidjet ćemo što će se, što se toga tiče još dogoditi svemu tome svakako možemo raspravljati. Ja imam i svoje vlastito mišljenje o tome, ali naravno ne radi se o tome samo. Naš, i naše putovanje je bilo jako korisno. Mislim da moramo pokušati pružati podršku toj misiji i mislim da je to važno pitanje za ovaj parlament. Dakle, to pitanje kako mi možemo nastaviti raditi na unutarnjim pitanjima u odboru Libe po pitanju e, dakle, unutarnjih sloboda, a zatim istodobno isto moramo raditi i na toj vanjskoj dimenziji tih misija. Mm, to je nešto što se tiče i našeg pododbora. I možda bi trebali razmotriti kako možemo učinkovitije raditi tako što bismo povezali te različite djelatnosti. To bi bila jedna dobra poruka za naše građane, dakle da te unutarnje aktivnosti povežemo s ovim vanjskim aktivnostima. E, dakle, sa primjerice slučajevima traženja zila i sa slučajevima migranata koji pristižu u Europu i zatim i protiv unutarnjeg terorizma. To je isto tako jedan važan aspekt jer među teroristima koji su izveli najstrašnije napade, su europski građani. To je nešto čime se trebamo pozabaviti putem unutarnjih politika. A naravno, e, naliče medalje je ovo financiranje terorizma, vanjske politike koje imamo, koje mogu dobro utjecati na e, pritok migranata. Dakle, moramo pogledati odluke koje su donesene i možda je ono što tu nedostaje poveznica između tih dviju vrsta politika. Možda vi, gospođo predsjednici, imate neko, neki prijedlog, možda se možete naći sa predsjednicama odgovarajućih odbora, odbora za vanjske poslove, odbora za e, građanske slobode i možda možemo vidjeti kako možemo povezati sve te različite vrste politika. Hvala vam gospođo Ajala na tim prijedlozima. Naravno da je prijeko potrebno pronaći e, jedan takav horizontalni pristup, a tu poveznicu između unutarnje i vanjske sigurnosti i ja to smatram trenutno vrlo važnim pitanjem. mi smo uspjeli već e, e, vidjeti važnost tih aspekata kada smo imali sastanak u sjedištu misije, zato što smo tada dobili informaciju o tome kako izgleda razmjena informacija, e, primjerice vezano uz odjel koji se bori protiv mafije pri Republici Italiji. Također smo zaprimili informaciju o operacijama na nacionalnoj razini koje provodi, sama Italija i imate pravo i mislim da treba uzeti u obzir i e, taj aspekt, taj teritorijalni aspekt te misije više na istočnom dijelu sredozemlja jer nasuprot onome o čemu smo prije znali raspravljati tu je to bilo jako vidljivo reakcija krijumčara na razmještanje misije EUNAFOR Med Sofije. Želim se tako nadodati da su te operacije trenutno samo operacije koje se temelje na konvenciju un o zaštiti života na moru. Dakle, tu se samo radi o spašavanju osoba na visokom moru, na otvorenom moru. I toga nema samog učinka na lance krijumčara ljudima. A trenutna libijska vlada mora dopustiti da se proširi mandat operacija u okviru EUNA Med Sofije. I isto tako da se zalaže za to da se pokušavaju naći sami krijumčari ljudima. Jer je trenutno, naravno, jako važno spasiti ljudske živote, ali moramo i utjecati na taj fenomen. Mm, krijumčara ljudima e, i to via mafijaških skupina ili via radikalnih skupina raznog porijekla. Gospodin Donžon, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Što se tiče onoga što ste malo prije rekli, ja bih rado čuo detalje, detalje koji su vam dali pri tom posjetu vezano uz to kako se mjeri učinkovitost te misije, to jest te operacije, zapravo se tu radi o operaciji s vojnim sredstvima i ta, da je ta operacija pokrenuta sa robustnim mandatom od drugih operacija koje smo imali prije toga za borbu protiv imigracije. Mislim, budući da je to bilo tako, onda možemo reći da se tu nije radilo samo tome da se spase životi, već da se i obračunamo sa mrežama krijumčara ljudima. A od početka je tako, a ja e, sam čuo iskustva stručnjaka i moreplovaca i ja sam jako skeptičan prema naspom učinkovitosti te misije e, vezano uz to da se tu samo spašavaju životi. To nije jedini cilj, iako je to naravno vrlo dobro, jer radi se o sljedećem problemu. Svaki moreplovac ima moralnu obvezu pružiti pomoć osobi na moru. Dakle, bilo da se radi o civilnom brodu ili o naruženom brodu, možete mu dati koliko god hoćete jak mandat da puca na što god se miče, ali prva stvar koju treba raditi ako vidi plovilo s puno migranata je pružiti pomoć. I to oni rade i to je vrlo hvala vrijedan posao, mi se svi slažemo o tome. Ali što se tiče o tom, tog represivnog dijela te misije, mi znamo da je to vrlo složeno, da se tu radi o e, napornom poslu i zanima me rad, obavljaju oni taj posao i mogu li oni uopće obavljati taj posao, jer kao što se s pravom e, rekli kolegice, E, ti, e, te mreže ključa ljudima, njih smo uspjeli malo ograničiti, ali te mreže su jako reaktivne, jako su fleksibilne, oni se znaju prilagoditi i jako su dobro shvatili da ako se ne zablokiraju libijske luke, da onda čim je brod na moru, da ga nitko neće uništiti ako su na njemu ljudi, osim ako imate za to mandat, a nemate da dakle ćete ići u spašavanje. I toga je taj problem i dalje tu. Dakle, imamo vojnu operaciju sa najsnažnijim mandatom koja zapravo ne može raditi ništa drugo osim da e, spašava migrante koji plove sredozemno morem. A mene zanima kako su stručnjaci reagirali na tu poteškoću. Dakle, osim samog pravnog i službenog okvira vezano uz rezoluciju Vijeća sigurnosti naroda, što je naravno sam po sebi hendikep, e, osim dakle pravnih pitanja vezano uz mandat, mene zanima mogu li oni konkretno doista e, suočiti se sa krijumčarima ljudima. Bojem se malo vašeg odgovora, ali zanima me kako stručnjaci doživljavaju tu situaciju. Hvala. Prije nego što krenemo dalje s raspravom, želim reći da da, točno ste u pravu, bilo koji brod, bilo koji mornar, bilo je sad u trgovačkom brodu ili u vojnom brodu, ima obvezu pod solasom spasiti živote na moru Postoji i koordinacijski centar koji može pružiti informacije bilo kojem mogućem sudioniku koji se nalazi na tom području s kojim se treba osigurati da svi brodovi na tom području sudjeluju u toj operaciji spašavanja života. Dakle, imate pravo, ne radi se tu samo mandatu te misije i mnogo puta je spomenuto da trenutne misije kada e, stupaju u kontakt sa brodovima s migrantima da zapravo djeluju pod konvencijom SOLAS, dakle za sigurnost života na moru. Gospođa Gomeš je također sudjelovala u toj emisiji. Hoćete li vi dati vaše komentare? Da, hvala vam. Žao mi je što nisam mogla tu biti prisutna ranije. Imali smo sastanak i odbora Libe. Ali mislim da je vrlo važno da smo imali to putovanje i da smo se sastali i s vojnim osobljem to je bilo vrlo korisno. Ovakvo proturječe, to jest ovakvo ograničenje za misiju svakako postoji, ali ta misija ne bi niti mogla raditi kad, da nemate uske suradnje sa e, talijanskim službama. A talijanske službe također djeluju i u libijskim teritorijalnim vodama prema prijašnjim sporazumima koje Italija E, ima trenutno sa Libijom. I to nije slučaj s našom misijom. Naša misija je zadužena samo za međunarodne vode. I doista, to smo često mogli čuti, kao što ste rekli, gospođo predsjednice, Misija je smasila preko 9000 života u prošloj godini, što je zapravo zapanjujuće i što je samo po sebi već vrlo važno postignuće. Ali kada se radi o cilju da se uh, da se iskorjenje mreže krijumča ljudima. Tu imamo i dalje ograničenja. Uh, naš kolega Javier Nart je spomenuo pitanje i članovi te misije su morali priznati da ne samo e, unatoč tome da su bili učinkoviti u smanjenju pritoka ljudi koji stižu iz Libije, da se uskoro očekuje da će zbog dobrog vremena taj broj se ponovno povećati povećati. I naravno krijumčari ljudima su zapravo organizirani poduzetnici kako u Libiji, tako i u drugim zemljama, ali su tako i unutar Europske unije e, povezani su s mafijom i tako dalje i jako su se dobro prilagodili novim okolnostima. I naravno da će moći dovesti brodove na granicu između e, libijskih voda i međunarodnih voda i zatim će odaslati znak kako bi onda međunarodna operacija krenula u spašavanje ljudi. Možda ste već govorili o tome, ali naravno tu se radi o e, velikom biznisu. To je oko 30% BDP-a Libije u ovom trenutku. I zapravo cijela se industrija skriva iza toga koja je udaljena od tog područja. E, većina plovila su na početku bili e, ribarske brodice, kako iz Libije, tako iz Tunisa i Egipta, jer su naravno i ljudi iz te dvije zemlje isto tako uključene u velikoj mjeri u te mreže krijumčara. Oni su e, također tu poduzetnici, dakle iz Tunisa i Egipta, ali oni to sad rade sa e, brodovima koje uvoze iz Kine, sa gumenjacima. To su dakle e, brodovi koje zapravo oni mogu lako nadomjestiti. I to su ograničenja te misije. S druge strane imamo važnu operaciju gdje surađujemo u pomorskom smislu i mislim da bi bilo važno kada bi u jednom trenutku bili u stanju pomoći novim, novoj vlasti u Libiji koje će jednog dana postojati i gdje ćemo ići dalje od same sigurnosti na moru, gdje ćemo krenuti na pitanja obuke i e, pomoći u organizaciji sigurnosnih službi u Libiji, ne samo na moru, već i na kopnu. U tom smislu je ta misija važna, kao što je to bila i prethodna e, misija za iz zajedničke obrambene i sigurnosne politike u Libiji i e, naravno ta misija neće moći učiniti razliku ako se ne uskladi dobro sa drugim unutarnjim strategijama i politikama unutarnjih poslova. A jednu cjelovitu strategiju naše države članice nemaju. I bojim se da ćemo vidjeti ta ograničenja i u ovoj najnovijoj ideji da se e, NATO savez uključi u slične operacije na Egejskom moru. Mislim da će da ćemo tu imati još i više ograničenja, da će to biti još kontraproduktivnije, jer će se opet prilagoditi mreže krijumčara ljudima a samo su vrlo jasna. To neće funkcionirati ako ne bude popraćeno sa strategijom gdje ćemo se pozabaviti na drugačiji način sa migrantima i izbjeglicama i ako ne budemo imali politiku e, gdje ćemo riješiti same uzroke njihovog dolaska. I prije svega ako uskratimo e, tu, taj poslovni temelj krijumčarima ljudima. Ja ne znam zašto naše države članice trenutno e, se protive tome da se E, uspostave zračne granice, zračni mostovi. I to bi onda to bi onda bio siguran način na e, osobe u Libiji, u Egiptu gdje god one bile da može, mogu na legalan način zatražiti azil i da onda na siguran način dospiju u Europsku uniju, a ne da na taj način pružamo poslovne mogućnosti krijomčaja ljudima. Hvala vam. Talijanska operacija Mare Nostrum je u svakom slučaju bila vrlo važna. E, međutim, to je e, pokrenuto u drugačijim političkim e, okolnostima u, u Libiji. E, ta operacija još uvijek traje i e, informacije koje je prikupila ta operacija su isto tako vrlo važne za for Med, Sofiju, za operacije na otvorenom moru. Gospođa Jala Sander imala još nešto za reći? Da, hvala. Htjela sam e, se osvrnuti na ono što je upravo rečeno i želim zahvaliti gospođani Gomeš na onome što je ona upravo rekla e, i da vam dam e, ideju onome što smo tamo vidjeli. Da, činjenica je da smo svjesni ograničenja. Misija sada u svojoj drugoj fazi još uvijek E, postoje ograničenja jer s jedne strane imamo e, dvojni mandat e, sigurnost i onaj aspekt političke budućnosti libijske vlade bilo bi nam lakše kad bismo se koncentrirali samo na jedan od ta dva aspekta, posebice Rusija i Kina podržavaju novu vladu. To naravno otežava situaciju. i e, to je naravno dodatno e, to nam dodatno e, produljuje, odnosno otežava situaciju, ali 22 države članice su sudjelovale na Europskom moru, ako tako mogu nazvati Mediteran, znači u prvoj toj fazi prikupljanja informacija, 22 članice su sudjelovale i jasno su se identificirale eh, različite eh, krijumčarske rute i utvrdile su se okolnosti koje se javljaju na tim rutama. Znači imamo zapadno-balkansku rutu eh, isto tako, a prva faza je započela u listopadu, znači radi se o vrlo kratkom razdoblju i u tom vrlo kratkom razdoblju su se krijumčari morali prilagoditi novo nastalim okolnostima, isto tako su morali prilagoditi novo nastaloj e, konkurenciji e, na tržištu. E, takvo je realno stanje stvari. Konkurencija postoji. Isto tako, 9000 ljudi je spašeno. I E, tih 9000 ljudi nam je pomoglo da prikupimo podatke, da prikupimo te informacije. Isto tako, bilo je izravnih e, sjedočanstava. E, a Isto tako smo čuli svjedočanstva ljudi koji su čekali svoje bližnje, koji su trebali stići u Europu, znači to su bile sekundarne informacije, ali i to je bio izvor informacija. Isto tako imamo i aspekt stavljanja plovila izvan funkcije. A u Španjolskoj smo isto tako imali iskustvo sa masovnim migracijama iz Mauritanije, ti su ljudi isto koristili gumene čamce. a mi smo naravno se taj problem uspjeli a, e, smanjiti, riješiti uz pomoć pomoći e, razvoju. A zatim e, na trećeg dana našeg, naše misije kada smo se sastali s kolegama iz odbora za vanjsku i sigurnosnu politiku, um, odvijala se rasprava u talijanskom kongresu gdje se govorilo o sigurnim humanitarnim koridorima, uspostavljanju tih sigurnih koridora i to su pitanja isto tako o kojima smo razgovarali s našim sugovornicima tijekom misije. O tome smo razgovarali sa predstavnicima vlade i e, razgovarali smo kako možemo e, kako možemo e, razoružati tu industriju, krijumčarsku industriju, kroz e, omogućivanje sigurnog dolaska tim migrantima. I još nešto što nam je potvrđeno na ovoj misiji je da niti u jednom e, trenutku se krijumčarenje naftom nije zaustavilo. Znači, usprkos e, e, odnosno ne krijumčarenje nafte, nego trgovina naftom se nastavila. Znači, bez obzira što e, je neki aspekti i neka državna tijela u Libiji uopće nisu funkcionirali, ta trgovina nikad nije uspostavljena. Znači, nadamo se da neke strukture postoje koje će omogućiti libijskom društvu da nastave normalno funkcionirati. hvala. Prije nego što zaključim ovaj dio našeg e, sastanka, htjela bih dodati da talijansko iskustvo u borbi protiv mafije isto tako bilo od velike koristi kad se radi o procjeni um, briefinga o e, obrazcima krijumčarenja primjerice kad se govorilo o investicijama iz Libije u, drugu, u druge zemlje, u druge regije. Radilo se očigledno o već opranom novcu koji proizlazi iz, eh, koji je prizašao iz eh, industrije krijumčarenja ljudima. I zatim još jedan zanimljiv aspekt eh, koji nismo do sada spomenuli jest mehanizam SHADE koji je utemeljen na već postojećim primjerima Atalante. Mi već dugi niz godina imamo shade mehanizam i isto tako naša delegacija u Northwood prošle godine je to uspjela vidjeti, ali isto tako smo sudjelovali na e, briefingu o e, mehanizmu shade i za EUNAFOR Med Sofia Shade je vrlo korisna platforma suradnje sa drugim dionicima i a, Shade pomaže u smanjenju nezakonitih migracijskih tokova. Gospodine Danžan, želite li vi još nešto reći? Da, hvala. Samo e, bih kratko htio zahvaliti e, na ovim objašnjenjima i detaljima. Ja sam, međutim, još uvijek skeptičan u pogledu e, relevantnosti, odnosno održivosti ove operacije mislim da nam je potreban e, jedan e, e, kvalitetni mehanizam za analizu informacija i zato nam je ovakav jedan alat od velike koristi, vrlo je dobar za europsku suradnju i koordinaciju, a isto tako mislim da će ovaj pomorski aspekt Eh, europskih operacija teško osigurati održivost e, zato što e, pomorske zemlje e, mislim da ne mogu osigurati dovoljna sredstva kada pogledamo s kakvim su izazovima suočena. A isto tako javno mnjenje će tražiti polaganje računa, tražit će rezultate. Mislim da je ova operacija možda pokrenuta malo brzopleto zbog emocija koje su se javile. Morali smo reagirati u toj situaciji. E, rasporedili smo vojne brodove i to e, to, to ostavlja dojam e, snage i moći, ali zapravo ono što je Važno je e, policijska suradnja, a e, vojna plovila nažalost e, neće napraviti neku razliku. I zato mislim da je vrlo teško garantirati održivost ovakve operacije. Hvala vam lijepa i e, uz e, ovu vrlo važnu primjedbu bih htjela zaključiti ovaj dio sastanka. Molim vas e, dođite i na popodnevni dio sastanka koji će biti vrlo interesantan. Hvala vam lijepa.